Witam Państwa. Zbliża się Dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli. Mislim da smo da smo već završili sa onom našom akademskom četvrti, pa da možemo doista početi. No mi znamo, evo, ovakve sjednice kao danas znaju imati jedan upravo znanstveni aspekt, pa zato i počinjemo sa tim uobičajenom akademskom četvrti, kojem se tolerira zakašnjenje i dobro nam došli. Posebno bismo željeli izraziti dobrodošlicu našim gostima i kao što znate danas imamo kao prvo i jednu radionicu na dnevnom redu koja je posvećena sektoru voća i povrća. Naime, to je sektor voća i povrća je upravo jedno od ključnih područja u zajedničkoj poljoprivrednoj politici. I već smo se puno njime bavili, budući da je vrlo važan i za prehranu i za opskrbu kompletnim prehrambenim artiklima i za našu industriju, zdravlje i sve ostalo. A osim toga smo na nakon 2007. i prošli veliku reformu koju smo popratili u tom sektoru. Naš izvjestitelj je bio kolega Melo. Gospodin Melo je ovdje nazočan, prema tome ako se želi on će sasvim sigurno isto svoj doprinos dati na početku ili na kraju radionice, vidjet ćemo još. U svakom slučaju danas je riječ o preporukama koje bi odbor AGRI treba za ovaj sektor, nakon jedne produbljene analize trenutne situacije, dati. Trenutno stanje je vrlo dinamično, prema tome se i mi moramo adekvatno uskladiti i moramo se prilagoditi i moramo upoznati sve ono što muči naše poljoprivrednike, njihova iščekivanja upoznat i sve što se događa u sektoru, kao što smo rekli. Gospodin e, Jos Piman je jedan predstavnik i sa sveučilišta Bahaninga u Nizozemskoj i znamo tako poznato nam je da je situacija u Nizozemskoj vrlo bitna. Nakon njega će govoriti Luciano Trentini, a zatim Žak Daste iz e, e, odbora europskih regija gdje je zadužen upravo za ovaj sektor voća i povrća. Govorila ćemo i o situaciji u sjevernim zemljama članicama. Prvo će to učiniti gospodin Vajman, a zatim ćemo govoriti o južnim zemljama, o članicama Europske unije, to će učiniti ova druga dva govornika. Da. Imamo Zapravo puno toga što moramo analizirati i to na raznim razinama i zbog toga imamo i različite pristupe, jer mi ne možemo zapravo ni tražiti ista rješenja koja bi bila univerzalna za sve sektore, pogotovo ne u poljoprivredi. Ne možemo sve nasilno pretvoriti u uniformirat. Prema tome moramo, kažem, služiti se različitim pristupima i stoga bih u tom smislu sada i s radošću dao riječ gospodinu Bimanu koji će nam iz njegovog aspekta predstaviti situaciju u našem sektoru voća i povrća. ok thank you, Mr. Sikirski. Um, thank you for this, uh, Hvala vam lijepo na pozivu što sam dobio priliku da na ovom važnom sastanku odbora održim svoju prezentaciju i hvala našim gospodinima svojim ostalim organizatorima na pripremi čitavog sastanka i također hvala svima na e, pomoći u pripremi prezentacije. Vrlo sam ponosan i sretan što vam mogu ovdje prikazati situaciju, predstaviti situaciju u sjevernim zemljama članicama, kao i potencijalne kao i potencijal za promjene tog sektora. U, pripremio sam jednu PowerPoint prezentaciju. Prvo ću vam dati kratak opis prezentacije, da krenem odmah sa nekoliko ključnih zaključaka. Ako, ako me izgubite ili malo se isključite tijekom prezentacije ili izgubim ja nit, onda već sada unaprijed dobivate one glavne zaključke. Prvo, nekoliko stvari o strukturnim promjenama koje se događaju unutar industrije voća i povrća. Mislim diljem Europe, ali posebno sjevernim zemljama članicama. Um, nakon toga ću vam prikazati nekoliko brojki o tome kako izgleda organizacija među proizvođačima na tom sektoru, koliko je poljoprivrednika općenito bilo gdje uključeno u neku organizaciju, koliki su udjeli u proizvodnji voća i povrća u Europi, e, koliko dakle i se proizvodi kod nas, koliko toga u organiziranim zajednicama poljoprivrednika i tako dalje. Uglavnom ću se e, fokusirati na proizvođačke organizacije jer mislimo da je ta organizacija poljoprivrednih proizvođača jedan vrlo, vrlo bitan element u kompletnom našem sektoru koji opravdava važnost tog sektora, osim toga ćemo se koncentrirati što se dogodilo pogotovo po zadnjih deset godina s tim organizacijama, u kojoj mjeri su one rasle, kako su se odrazile na porast udjela e, voća i povrća proizvedenog u Europi na našem tržištu i tako dalje. Nakon toga ću govoriti o poljoprivrednim zadrugama i zatim ću govoriti o zajednicama koje su zapravo vrsta e, zadruge, imaju pravni status zadruge kao trust ili neke zajednice, a europsko zakonodavstvo ne treba nekih posebnih posebnih e, pravnih regula, propisa za njih, ali većina naših zemalja i trećih zemalja treba. Jer mi u Europi imamo pravne oblike kojim pokrivamo dakle pravni status ovih zadruga i zašto ne bismo onda i proizvođačke organizacije nazivali zadrugama. Pogotovo što po svom duhu i po onom kako rade, one su definitivne definitivno zadruge po načelima na kojima temelje svoj rad. Nakon toga ću vam dati čitav niz preporuka. Evo, kao što sad još nekoliko sad na početku rije, nekoliko riječi o meni. Evo, moj pozadini, ja sam dakle profesor na Wageningen sveučilištu, to je inače malo sveučilište, sa relativno malo, sa oko 10.000 studenata međutim prvenstveno je posvećeno ekologiji, održivosti i poljoprivredi u tom kontekstu specijalno. Mi smo dakle jedno sveučilište koje se zove sveučilište životnih znanosti i generalni cilj nam je da popravimo kvalitetu života. inače sam potekao i iz poslovnog upravljanja, imam dakle i tu jedan dobar dio svog života sam tamo odradio i bavio sam se naravno i svim mogućim reorganizacijama sektora proizvodnje voća i povrća i radio sam na tome sa jedne poslovne e, s poslovnog stajališta jer kao što vidite ja sam dakle i praktičar i teoretičar i na sveučilištu i iz gole privrede dolazim. Inače smatram da sam stručan prilično za poljoprivredne zadruge, jer smo, evo vidite, i prije dvije godine smo završili jedan veliki projekt koji se zvao Potpora za poljoprivredne zadruge. To je bio projekt Europske komisije, ali isto tako smo imali i kontakte i pomoć od Europskog parlamenta pri izradi tog projekta. Završili smo unutar projekta više od 80 različitih izvješća o stanju E, razvoja tih zadruga u cijeloj Europi, ali i izvan Europe. I to vi možete naći na web stranici Europske komisije, kao i našeg sveučilišta Wachening. To je bio jedan krasan projekt, jer je to bilo, mislim, prvi put da smo imali jedan ukupan, sveobuhvatan studiju o poljoprivrednim zadrugama u tada, tada je još bilo 27 zemalja članica prije pristupa Hrvatske. Toliko o meni. A sada o ključnim zaključcima, dakle glavnim zaključcima ove prezentacije, kao što sam već najavio prije same prezentacije. Prva točka je da se trenutno događa jedna vrlo brza promjena u čitavom sektoru voća i povrća, e, farme, odnosno gospodarstva, njihov broj se stalno smanjuje dok se njihova veličina povećava. Tako da mislimo da se uz to naravno tu imaju sve više pomoći, potpora i od nacionalnih i europskih organizacija. Zatim, stopa organizacije u poljoprivrednim proizvodnim organizacijama u ovom sektoru o kojem govorimo je također brzo narasla. Imamo da je sve više e, i sve bolji zapravo marketing proizvoda naših poljoprivrednih, prvo kroz te, te proizvođačke organizacije. Zatim, oni se vrlo tjesno razvijaju nalik na zadruge i moj zaključak je da u ovom trenutku mi ne trebamo novu europsku regulaciju da riješimo to poljoprivredne organizacije, proizvođačke organizacije i zadruge, jer mi imamo set propisa koji to sve pokriva ali mi možemo primijeniti ono što imamo i recimo tretirati proizvođačke organizacije kao dobrovoljne zadruge, jer njima još treba vremena da malo narastu, ali duh rada, načela su zapravo ista. I ono što je bitno za njih, jasno da ima jednu pravnu sigurnost jer se ne zna kakvo će stanje biti za pet godina. Organizacija tih gospodarstava je takva da oni takvim gospodarstvima moraju investirati na srednja ili dugoročna razdoblja čak. Prema tome njima treba pravna sigurnost da bi znali u što će i kako investirati, gdje će dobiti e, različite poticaje, s čim mogu sigurno računati, kako će svoju poslovnu strategiju jednostavno i strategiju svog vlastitog razvoja i rasta moć uskladiti sa europskim propisima i gdje tu naći svoje mjesto. Ali kao što sam već rekao mislim da ne treba novih propisa nego postojeće primijeniti. No a sada da krenemo na pojedine detalje. Vidite kako je stanje u sjevernim zemljama. Mi ne možemo dati jednu univerzalnu definiciju gdje je svuda isto, ali mi smo analizirali i gledali kako se razvijala upravo proizvodnja i prinosi u tom sektoru voća i povrća i tu vidite na ovom slajdu, vidite u ovom dijagramu, ovoj tabeli kako su podaci brojčani. Uglavnom smo uzeli pet zemalja, Belgiju, Njemačku, Nizozemsku, Poljsku i Veliku Britaniju. Zatim smo uzeli njihove glavne proizvođače na području voća i povrća i pogledali kakav je udio čega. Pa smo onda povrće išli na one najvažnije mrkve, luk, paradajs i rajčicu, dakle i krastavac i crveni papar. Evo vidite, ove brojke vam pokazuju da je to zaista sad sve skupa u europskim razmjerima prikazano je, dakle to su udjeli u europskom tržištu i europskoj ukupnoj proizvodnji. Što se dogodilo? Ono što smo već rekli, dakle brzo smanjenje broja gospodarstava poljoprivrednih, evo vidite Belgija, Nizozemska i Velika Britanija, oni su se jako brzo smanjili dok recimo u Poljskoj imamo još uvijek jedan vrlo veliki broj gospodarstava, ali čak i u Poljskoj se unatoč tom ogromnoj fragmentarizaciji na području tih e, manjih gospodarstava ipak i već može vidjeti isti trend. Počinju okrupnjavati zapravo i smanjivati se njihov broj. Vidimo da se u Nizozemskoj broj za 15% smanjio, u Njemačkoj 24%, Velikoj Britaniji čak za 34% smanjio broj tih gospodarstava. Dakle, i to samo u proteklih pet godina. Dakle, za pet godina se više od jedne petine, u nekim zemljama čak jedna trećina broja gospodarstava je nestala. Kad pogledamo područje proizvodnje i opseg obujem, dakle ukupni volumen proizvodnje, on se zapravo nije promijenio, dapače čak i narastao. Dakle, vidimo da gospodarstva se profesionaliziraju i brzo rastu. Evo vidite, ove su brojke iz nizozemske, brojčani podaci. Ispričavam se što je to uglavnom na nizozemskom jeziku, ali vidite po ovim stupcima, vidite na ljevoj strani. Vidite broj, dakle to je na osi x u ovom koordinatnom sustavu. Imamo više, manje od 400 farmi u zadnjih tri godine, koliko je od kada ovi podaci pokazuju. Dakle, recimo, a plava linija, to je ovo što vam pokazuje kako raste proizvodnja na istim tim gospodarstvima. Znači, zaključak je da se, to je žuta linija, žuta krivulja, pokazuje veličinu gospodarstva, plava linija količinu proizvedenog. A ovo gore, ovi zeleni stupci koji padaju kontinuirano su broj broj e, samih gospodarstava. Oprostite, obrnuo sam. Dakle, ovo plavo je, dakle, veličina samih gospodarstava koja je od 6 hektara narasla na čak e, stotinu i više, tisuću, skoro 1500 hektara, osam manje od 200, a ovo žuto je ukupna proizvodnja na tim gospodarstvima. To raste, a broj gospodarstava se smanjuje. A sada vidite stopu organiziranosti samih e, poljoprivrednika po zemlji članici za 2010. To su dakle podaci koje je dobila Europska komisija službenim putem, vidite, na području proizvodnje voća i povrća. Vidite da imamo različitih tu variacija i stope organiziranosti. imamo prosječna stopa organiziranosti u Europi je 43%. Međutim, u nekim zemljama je znatno viša, u nekim je još uvijek niža. To bismo mogli tumačiti tako što recimo planom, plan cijelog rada u nekim zemljama bolje funkcionira, u nekima je slabije implementiran. Međutim, taj zaključak je nešto gdje bih bio jako oprezan, mislim da to ne objašnjava sve i da nije skroz točno. Pogledajmo ovdje ponovno brojkice. U ovom slučaju vidite proizvođačke organizacije i to na, i udio u proizvodnji voća i povrća i vrijednost same proizvodnje. Ne možete sve pojedinačno vidjeti, pa sam vam to prikazao ovom grafički, što vam je jasnije. Plava linija pokazuje broj proizvođača koji su članovi redovnih proizvođačkih organizacija, koji se sa nekih 10% na 16% digo od 2004. do 2010. Što je jedno lijepo povećanje, možda ne baš dramatično, ali je zato što ide relativno sporo. Ali još je zanimljivije, ova crvena krivulja pokazuje udio proizvoda. Dakle, koliki, kolika, koliku količinu ukupnog voća i povrća na tržištu proizvode oni poljoprivrednici, proizvođači koji jesu organizirani u proizvođačkim organizacijama vidimo da se to sa 30% diglo na 47% ukupnog voća i povrća na tržištu od 2004. do 2010. I to raste i dalje. I očekujem da će kontinuirano rast dalje. Dakle, iz ovih brojčanih podataka ovdje lijepo grafički prikazano možemo kazati da je taj plan organiziranja u proizvođačkem organizacije zaista e, povukao proizvođače i omogućio im da bolje prodaju i bolje marketinški plasiraju svoje proizvode. Dakle, bile su vrlo učinkovite proizvođačke organizacije. Još jedna indikacija ove učinkovitosti je recimo ovaj plan. Vidite, to je za 2004. vidite stope, Dakle, stopa organiziranosti, uključenosti proizvođača u te organizacije od 2004. do 2012. Uzeo sam, dakle, power, ovo slajd, isto tako je kao službeni slajd iz Europske komisije. On možda još nije službeno objavljen, jer oni to ipak malo kasne sa tim, ali je već de facto iz njihovih izvora, eh, dakle, iz njihovih službenih podataka i tu se vidi točno jasno da su ove crveni stupci su brojke za 2004. a plave su ono što se dogodilo 2012. tu imate jasno pokazatelje da su sve zemlje povećale svoje rezultate, jedino Grčka nije i Velika Britanija. Velikoj Britaniji je bilo problema sa pravnim statusom i priznavanjem tih proizvođačkih organizacija. Vidite, Dakle, osim tih dviju zemalja vidite da je ostalim zemljama došlo do velikih porasta kao što je Poljska, Češka, Njemačka, Austrija, Italija i ove druge evropske države. Tu je došlo zbilja do velikih porasta. I to u smislu da su poljoprivrednici zaista se organizirali u proizvođačke organizacije jer su postali puno uspješni. Ovo je konkretno razvoj u Nizozemskoj Vidite kako je izgledalo razvoj te stope organiziranosti, vrlo visoka stopa organiziranosti koja se sa 65% iz 2002. povećala, nedavno su do 2010. su imali kontinuiran rast, onda su se malo smanjili zadnje nekoliko godina, ali to je nešto bilo što smo mogli očekivati. Zašto? u, zašto se to u Nizozemskoj dogodilo nekoliko zadnjih godina. Nemam sad konačne brojke za 2013. i 2014. ali vjerojatno će i do 2014. još malo se smanjiti. Ali to zato što je neke su od tih gospodarstava farmi postale tako velike da jednostavno više nisu htjele biti članom proizvođačkih organizacija, nego su sami sebe de facto smatrali više konkurentima sa svojim ostalim poljoprivrednicima, više su bili konkurenti, tako su se doživjeli nego njihovi kolege. I onda zapravo oni ne trebaju biti članovi proizvođačkih organizacija jer su dovoljno jake, toliko su narasli, da budu sami za sebe već zanimljivi partner svojim klijentima, a njihovi klijenti su u biti kupci za prodaju na malo. I vidite, ovo se događa u svim zemljama, ja to ne bih nužno davao posebnu važnost tome i ne bi tu ništa drugo učitavao i tumačio, jer to je jednostavno posljedica toga da su neki postali preveliki. A sada dozvolite da pređemo na neke od brojki i rezultata koji su proizišli iz ovih ranijih studija o kojima sam govorio, studijama o zadrugama. Proizvođačke organizacije su jedna vrsta zadruge ili su pravne zadruge sa pravnim statusom ili nešto vrlo slično tome, što znači da se na demokratski način donose odluke, one su u vlasništvu samih poljoprivrednika i Kao što vidite, ove brojke iz 2012. vam lijepo prikazuju sve te koliko je važne, koliko su važne te zadruge u poljoprivrednoj proizvodnji. Finska, Danska, Švedska su vjerojatno najzadružnije zemlje u Europi što bismo rekli. A s druge strane možda imate Mađarsku, Grčku, Slovačku i Litvu ili Veliku Britaniju, ove brojke za Veliku Britaniju nažalost nisu točne, zatim Rumunjska, Bugarska, u kojima gotovo da nema zadruga. Prosjek Evropske unije bio je 40%. A to su sve različite zadruge za različite, za sve, dakle, ukupno sektore u poljoprivrednoj proizvodnji, ovo nije specifično za voće i povrće prikazano. Tu imamo dakle i e, meso, uzgoj mesa, peradarstvo i sve je ovdje uključeno. Ali da vam dam samo kratak uvid u ono što smo našli kao glavne trendove, da su glavni trendovi među ovim zadrugama poljoprivrednim u Europskoj uniji, šta je relevantno a mislimo da je to stvarno relevantno i za sve proizvođačke organizacije kao i za svaku politiku koja bi promovirala dalje proizvođačke organizacije. Kao prvo, njihov udio na tržištu stalno i dalje raste. To je jedan pozitivan razvoj za one za koje misle da su zadruge dobre i dobro rješenje, to je jedan apsolutno pozitivan indikator. Zatim, definitivno imamo potrebu za e, jačem pregovaračkim pozicijama što je klasična situacija kada imamo farmere koji trebaju pregovarati sa recimo velikim trgovačkim lancima koji će otkupiti njihove proizvode za prodaju na malo ili čak i za svoju vlastitu preradu i upravo zato zadruge rastu jer na taj način kad se objedine imaju jednu puno jaču poziciju u pregovorima mi smo naravno naišli na različite žalbe naših poljoprivrednika, imali smo, čuli smo ih toliko puta kad god su imali problema u pregovorima sa velikim lancima prehrambenim. Ali da bi oni doista shvatili kolika je snaga, moraju u to krenuti, koliko imaju, koliko su jači kad se udruže u zadrugama. I zadruge, međutim, ne mogu preuzimati ulogu onih velikih monopolista. One ostaju kao zadruge vezane za regiju i koliko tu ima proizvođača. I problem je zapravo što one da bi mogle pregovarati na jednoj jednakoj poziciji sa velikim lancima prehrambenim bi trebale biti puno veće. Međutim, problem je i tu nema lakog rješenja zato što one ostaju ograničenim uvjetima jer su vezane za područje s kojeg farmeri, odnosno poljoprivrednici dolaze. Zatim, lanac opskrbe postaje sve integriraniji. To znači da se logistički procesi skraćuju, postaju sve učinkovitiji, proizvodi idu de facto od proizvođača odma u centre za prodaju i sad što se tiče sigurnosti i kvalitete same hrane, moramo smanjiti E, sve moguće zadržavanja u logističkim lancima i učiniti ih de facto to samu logistiku koja uključuje i transport i sve ostalo prepake ambalažu i ostalo učiniti je vrlo održivom ali i brzom i integrirati ju de facto u ovaj naš posao u ovaj naš lanac opskrbe vidite kako su oni povezani, sve su povezani i svi aktori svi, dakle, e, svi koji agiraju unutar samog opskrbnog lanca. Zatim, još nešto što je od ključne važnosti, a to je, dakle, profesionalna uprava ili odbor i uspjeh same zadruge. To je nužno povezano. I ono što smo isto smatramo važnim, to je fleksibilnost propisa zakonskih kojima se reguliraju zadruge. Ne trebaju oni detaljno propisivati sve što smije zadruga i treba učiniti. To nije dobro jer mi moramo ostaviti samim zadrugama da budu dovoljno fleksibilne kako bi odgovorile na sve izazove tržišta i razvile svoje strategije i zaista se ojačale kao organizacije. Dozvolite da preskočim nekoliko slajdova, a ovdje sada pokazujemo zapravo kombinaciju dviju prozirnica. Prvo, to su bili udjeli na tržištu zadruga svih, svim državama članicama, a ovdje, to su bili ove plavi stupci, a onda smo pogledali stopu organizacije samo u sektoru voća i povrća. I ono što vidimo je da organizacijska stopa kod voća i povrća, barem što se tiče vrijednosti proizvoda, je zapravo veća nego što je ona u zadrugama na ostalim poljoprivrednim sektorima. Mislim da je to dio taj vrlo važan faktor zbog kojeg su zadruge u ovom sektoru voća i povrća toliko uspješne. I jer su one ipak, dakle proizvođačke organizacije u ovom sektoru su zapravo veće uvijek bile nego u drugim, nego što je to uobičajeno u drugim područjima poljoprivredne proizvodnje i tako su na taj način se upravo ove proizvođačke organizacije razvile u jake organizacije koje djeluju, kao što smo čekli, prema načelima zadruga. Imamo još dvije teme o kojima bih razgovarao prije nego što nam istekne vrijeme do kraja. Prvo, to su iskustva sa trenutnim režimom u našem sektoru i to u sjevernim zemljama članicama koji se zasniva na svim nacionalnim procjenama, a možete također to isto naći u tekstualnom izdanju na web stranici Europske komisije. I strogo im tumačenju svega onog što se događa industriji, dakle posebno u Belgiji, Irskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj, Austriji i Danskoj. A ovdje vidite ove glavne četiri točke koje su doista ključne za sektor. S kime god govorite o ovom planu, obično će vam iznijeti kao veliki problem da se čini da postoji pravna nesigurnost. S jedne strane imamo taj duh zakona, ideju zakona, a kad se govorilo o tim zakonima u različitim odborima i u samoj komisiji, kad se o tome razgovaralo između nacionalnih vlasti i komisije, pokazalo se da nacionalne vlasti imaju jasnu predođbu o time što se tu podrazumijevalo, što treba zapravo zakon regulirati, koja ideja se iza njega treba skrivati, i što treba ostvariti, a kasnije kada je komisija se toga prihvatila, onda je ona imala jedno sasvim drugo tumačenje zakona. I zbog toga se na kraju svi žale. Mislim, svi u toj industriji bi voljeli imati više jasnoće, čvršće smjernice, više koordinacije između s jedne strane zakonodavaca, a s druge strane proizvođača i sa... Druga stvar na koju će se uvijek žaliti to je stroga, strogo tumačenje i primjena pravila o outsourcingu. A što znači? To znači da li neka proizvođačka organizacija može na ugovornoj osnovi prebaciti neke poslove, outsourcati ih na neku drugu organizaciju. E sad mi moramo priznati i shvatiti da te proizvođačke organizacije mogu mijenjati ovisno o tome kako se stanje na tržištu rada svoju strategiju. I oni imaju naravno još nekoliko drugih proizvođačkih organizacija na koje mogu prebaciti dio svojih poslova unutar naravno opskrbnog lanca ako im to odgovara ali kako će, zapravo imamo dva tipa proizvođačkih organizacija. Jedan tip su oni koji manje više se bave pregovorima, oni su zaduženi za jake pregovaračke pozicije, inače ćete ih u cijeloj Europi, a oni drugi su više onaj zadružni tip, zadrugarski tip koji se više bavi samom proizvodnjom i samim konkretnim poslom. Ove prve, ako imate proizvođačke organizacije koje se bave pregovaranjem, oni će vjerojatno najveći dio svoje konkretne proizvodnje i rada sa konkretnim proizvodima prebaciti outsourcat na ovu grupu koja se s time i bavi, ovaj drugi tip proizvođačkih organizacija. I tu je dakle problem. Zatim, treća točka, to je potreba da zakonske propisi promoviraju proizvođačke organizacije. Naime, transnacionalizacija zadruga je ono što smo mi pronašli nakon što smo proveli svoje velike studije, da je to nešto što je jako potrebno, iako je to jako teška i delikatna točka. I na kraju, to je naše iskustvo da su ekološke mjere vrlo često predetaljne i pre opsežne i zapravo guše proizvođačke organizacije, znaju često. Ali da se sada zaključimo sa mojim preporukama kao rezultatom svih ovih provedenih studija, mislim da trebamo u svakom slučaju priznati da su i spoznati i priznati da je plan i program za promoviranje proizvođačkih organizacija bio vrlo učinkovit. Zatim da nam definitivno ne trebaju novi zakoni i zakonske propisi, nego trebamo ovo što imamo dobro primijeniti, ali nam sasvim sigurno treba upravo ta pravna sigurnost da bismo znali kako primijeniti ono što imamo. Zatim, što trebamo? Trebamo pojednostavniti mjere za zaštitu okoliša i što nam još treba više potpore za inovacije, trening, edukacije svih vrsta, tehničku i organizacijsku pomoć. I na kraju, a tu neću više stići elaborirati, trebamo znati što je dozvoljeno i šta nije dozvoljeno u skladu sa europskim propisima o zaštiti tržišnog natjecanja i tu moramo točno znati u kojoj mjeri recimo smiju i dokle smiju surađivati, kako outsourcati i tako dalje naše proizvođačke organizacije kroz e, svoj zadrugarski oblik rada i proizvodnje. Hvala lijepo, to bi s time bi mi završili. Hvala, ovo je bila velo informativna prezentacija. Sada bih e, zamolio da sljedeći izlagač pred izložiti njegovu prezentaciju. Mislim da bismo možda mogli kratko napraviti jednu tehničku stanku. kako bi mogli zagači se zamijeniti za sljedeća mjesta. Rozumiem, że już panowie między sobą ustalą kolejność prezentacji. Možete sami odlučiti u kojem ćete redu slijedu govoriti, no kao što sam već rekao, pod vremenskim smo pritiskom i stoga vas molim da budete što kraći moguće. Mikrofon vas molim da uključite, onda će vas čuti usmeni prevoditelji. Hvala lijepa na pozivu. Hvala lijepa na organizaciji ovog sastanka. Hvala vam što s time potičete ovu važnu raspravu. Radi se o voću i povrću, a to je bitno za cijelu Europu. Ja se zovem Luciano Tentini, ja sam predsjednik Refile, to je Skupština europskih regija koje proizvode voće i povrće. Mi zastupamo 45% svih proizvođača voća i povrća u Europi. Kao što sam rekao, ja pripadam strukturi koja se bavi e, svim uslugama u sektoru voća i povrća. Tu e, zastupamo 14% ukupne prodaje voća i povrća u Italiji. Što se tiče same strukture mog izlaganja, kao prvo kontekst, zatim e, neki prijedlozi, zatim nekoliko točaka o tome što bismo mogli detaljnije razraditi, čemu bismo mogli posjetiti više pažnje. Kao prvo se radi o proizvodnji voće i povrća u cijelom svijetu, zatim u 27. država članica Europske unije, važnost uvoza i izvoza, kako za voće, tako i za povrće, zatim uloga proizvođačkih organizacija i njihovih udruženja. To je vrlo važna točka za Južnu Europu i za voće i povrće u Južnoj Europi. Zatim e, skupine proizvođača koje su od velike važnosti. Kada se radi o razvoju zajedničke organizacije tržišta, tu se slažem sa prethodnim govornikom. Pravila koja imamo su dobra, njih ne trebamo promijeniti, ali mogli bismo možda još poboljšati neke aspekte. Tu se radi o posebnim aspektima pojedinačnih proizvoda, o poboljšanju konkurentnosti i ulaganja, poduzeća na području voća povrća čine, velike veliki napredak, zatim e, uloga proizvođačkih organizacija koju trebamo poboljšati, bolji operativni problemi, programi, upravljanje krizama. To smo dosta često mogli vidjeti u proteklih godina, to je dovelo do problema pri proizvodnji u cijeloj Europi. Zatim se radi o pitanju veznih uz okoliš, inovacije, koje se nalaze u uh, samoj srži ovog sektora, zatim uh, tržna transparentnost i naravno zaštita proizvodnje voća i povrća u Europi i kako se može zajednička organizacija tržišta uključiti u cjelokupnu reformu zajedničke poljoprivredne politike. Pokušat ću vrlo brzo sada proći kroz ovo kako bi se pridržavao zadnog vremena i omogućio i dosadnu raspravu, ali trebam vas podsjetiti da 17% proizvodnje voća i povrća dolazi iz Europe, dakle od ukupne svjetske proizvodnje. Druge zemlje se također jako brzo razvijaju što se tiče proizvodnje. Europa tu ima velike konkurente, e, ti konkurenti dolaze iz Afrike, Afrika čini 14% sada, Južna Amerika 16% proizvodnje, a već je i malo prije rečeno da je logistika približila sva ta različita tržišta, što znači da europski proizvođač, da se on natječe sa konkurentima iz čitavog svijeta. Ovi podaci pokazuju da je e, danas proizvodnja voća i povrća prije svega smještena na jugu Europe. Španjolska i Italija imaju zajedno 50% europske proizvodnje, Grčka i Francuska, zatim nakon njih 10,6%, e, zatim e, sa Rumunskom još 70%, čine dakle te zemlje. Preko 120 milijuna tona se godišnje proizvodi i 45 milijarde eura godišnje e, za voće i povrće, pet do 50. Evo dva grafikona gdje se ne radi o proteklih nekoliko godina, već o godinama između 2000. E, i 2012. godine. To je bilo vrlo važno razdoblje za razvoj zajedničke organizacije tržišta. Vidimo da se povećavaju uvoz i izvoz, u Europi unutar 27 država članica imamo velik porast izvoza u usporedbi sa uvozom, prije svega kod biljnih proizvoda, ali sličan razvoj imamo isto i pri vrijednosti i količini voća. Znači da Europa ima određene specifične elemente što se tiče njenih proizvoda. Zbog toga mi ne uvozimo samo, to ovisi o sezonskim proizvodima koji pristižu iz e, južnih zemalja. Tu su naravno uvozi vrlo važni, ali se isto tako radi i o samo kakvoći nekih proizvoda. Tu možemo biti predvodnici na svjetskim tržištima. Zatim bih htio nešto reći o vrijednosti proizvoda i proizvodnje voća i povrća. Radi se o, dakle, tu o e, udruženjima privrednika i o proizvođačkim organizacijama. Imamo 22 milijuna eura koje stvaramo u vrijednosti ukupno vrijednost e, za zemlje Južne Europe čine 71% tog iznosa. Dakle, ono što ste prije vidjeli kod država, to vidite sada i ponovo na ovom mjestu, ali treba još dalje analizirati jednu daljnju točku i tu se slažem sa prethodnim govornikom. Što se tiče veličine proizvođača u Europi pa i u Južnoj Europi, 47 milijuna eura, toliko čini vrijednost eh, svih proizvođača u Južnoj Europi, u cijeloj Europi, a 21% u Južnoj Europi imamo i tu vidite da postoji velika razlika u proizvođačkim organizacijama. Dakle, eh, u južnim zemljama pet puta manje, manju veličinu proizvođačke udruga nego na sjeveru. To je dio eh, politika iz prošlosti, to je vezano isto tako fragmentaciju i to možemo riješiti samo tako da sada nastavimo sa ovim procesima koje su započele proizvođačke organizacije. To je jedna od točaka i zbog toga se, moramo jednom pogledati budući sektor ovog u ovom području. kakvi su razvoji proizvođačkih organizacija? 1643, dakle 83% njih nalazi se na sjeveru, na jugu i tu smo vidjeli da nema smisla da budemo premali. Zbog toga se moramo udružiti kako bismo mogli preživjeti na globalnim tržištima. Zbog toga imamo taj razvoj proizvođačkih organizacija. Ali zatim imamo još jednu drugu važnu brojku koji se tiču zadruga koji se tiču udruženja poljoprivrednih organizacija. Imamo previše proizvođačkih organizacija, zbog toga se potrebno udružišti. Imamo 62 udruženja proizvođačkih organizacija, 61% njih e, nalaze se u, u južnoj, 71% <laughs> se nalazi u južnoj Europi. To odgovara i onom aspektu kojeg sam malo prije spomenuo, da se dakle e, organizacije žele udužiti, žele ukopiti Čuli smo da komisija želi postići 60% agregirane proizvodnje unutar Europe. To je dakle taj cilj, dobro mi se približavamo tom cilju. Ovi, ove brojke koje sam vam prije predstavio to i pokazuju. No, naravno da bi mogli još i povisiti tu brojku. I to kada uzmemo ovdje da imamo mnoge operativne probleme, 344 programa, ali samo 57 u Južnoj Europi. Dakle, tu imamo određen razvoj i ako te proizvođačke organizacije onda postoje udruženje proizvođačkih organizacija, onda možemo postići i tu brojku koju je predložila Europska komisija. Zatim još nešto drugo što bi moglo biti zanimljivo 323 tisuća proizvođača, proizvođačkih organizacija u Južnoj Europi, 367 tisuća na europskoj razini. Dakle, jedna trećina, 40% poljoprivrednih gospodarstava u Europi, dakle milijun ili nešto više od toga, što je pozitivno jer imamo među njima i mnogo mladih poljoprivrednika koji mogu donijeti napredak na području proizvodnje voća i područja. U Južnoj Europi se smanjio broj poljoprivrednih gospodarstava zato što su poljoprivrednici dosta stari. Ovdje možete vidjeti isto tako za Španjolsku, proizvođačkih organizacijama 595 u toj zemlji i tu bismo vjerojatno trebali ispraviti tu brojku jer su u međuvremenu stvoreni mnogo stvoreno mnogo malih proizvođačkih organizacija. Ako kažemo da želimo uredbu, a to smo rekli, onda moramo povećati veličinu tih proizvođačkih organizacija. Zemlje koje su e, najmlađe u Europskoj uniji se moraju moći udružiti sa drugim zemljama, tako e, se možemo brže približiti tom sustavu, brže nego u prošlosti. Da, mislim da je jako važno raditi na tome da se, vrat, da se dalje razvije zajednička organizacija tržišta za voće i povrće, jer to je uredba koja omogućava da se preko proizvođačkih organizacija stupi izravno u kontakt sa tržištem. Ta uredba dakle polazi od dna prema vrhu, prolazi kroz proizvođačke organizacije uz financiranje njihovih aktivnosti od strane Europske unije. Postoje druge uredbe koje više paze na to da se ostane na status quo, da se ne inovira. To znači da moramo poboljšati kakvoću naših politika, da moramo uzeti u obzir zaštitu okoliša. Ja govorim ovdje isto i o integriranoj proizvodnji, um, biološkoj, to um, ekološkoj proizvodnji. To će omogućiti daljnji rast europskog tržišta. U Europi se radi isto tako i o fitosanitarnim aspektima, o sigurnosti prehrambenih proizvoda. Potrebno nam je više inovacija, a moramo isto tako i e, našu, našu ponudu e, jasno definirati, prije svega kada se radi o suradnji sa e, trgovcima na veliko. Operativno gledano, moramo prebaciti na to da ostanemo konkurentni. Radi se o kakvoći, to znači da moramo imati i stručnu radnu snagu, kvalificiranu radnu snagu, moramo biti inovativni pri preradi, ali i pri proizvodima. Radi se prije svega o dobrom korištenju, ali i o zaštiti okoliša. Zatim, što se tiče konkurentnosti, ako bacimo pogled na različite države Europske unije, dakle na 28 država, onda imamo tu različite karakteristike. I stoga bi trebali prilagoditi zajedničku organizaciju tržišta tim specifičnim aspektima pojedinih država. Nije dakle potrebno da stvorimo pozitivne ili negativne liste. Imamo zajednički okvir koje bi komisija trebala predložiti za pojedine zemlje. Kod e, jačih država unutar Europske unije trebamo točno znati koje su, koji su točno ti jaki aspekti tih država, zatim bismo mogli stvoriti mehanizam za one države koje nisu toliko agregirane, e, da se bolje organiziraju, da se bolje strukturiraju i tako onda možemo rasti zajedno unutar zajedničke organizacije tržišta. Tu se radi o dvije stvari. Kao prvo se radi o onim državama gdje je nizak stupanj e, zajedničke organizacije tržišta. Tu bi trebali pronaći jednu zajedničku organizaciju tržišta koja bi omogućila postepenu prilagodbu jer nemoguće je državama postići e, od 0 do 100% napretka. Dakle, moramo imati postepen proces već prema ciljevima. Radili se tu o okolišu, radili se o koncentraciji ponude. Dakle, zatim isto tako moramo uz to imati i postepeno financiranje kako bi se proizvođači mogli adekvatno i razvijati. no nije niti dobro imati prevelik broj proizvođačkih organizacija jer oni zatim imaju određenih poteškoća mm, na tržištu, zbog toga moraju imati sufinanciranje u iznosu od 60% za operativne programe koji se tiču udruženja proizvođačkih organizacija sa uredbom 543 smo ih u tom smislu malo oštetili ograničili smo njihove aktivnosti. A trebali bismo se pobrinuti da se ta situacija popravi. Što se tiče uloge proizvođačkih udruga i udruženja proizvođačkih udruga, njih moramo ojačati kako bi mogli svoje, proizvode staviti na tržište. Zatim se radi o odnosu sa eh, trgovcima na veliko, Radi se o zajedničke mogućnosti e, utrživanja proizvoda, o e, istraživanju inovaciji i o upravljanju krizama na tržištima. To su vrlo važne teme. Jedna vrlo važna tema za Južnu Europu je ta da se trebaju priznati proizvođačke organizacije. Zatim se radi isto tako o svladavanju kriza. E, to je vrlo važno. Mislim da postoje dvije vrste kriza. Postoju e, krize vezane uz gospodarstvo koje možemo ublažiti zahvaljujući operativnim programima. Tu se obično radi o točno određenim proizvodima. U trenutnoj urodbi vidimo da 1% nije dovoljan kako bi se riješio taj problem. E, trebali bismo stvoriti mehanizam koji bi nam omogućio da brzo reagiramo tako da se možemo prilagoditi tržištu i e, kako bi proizvođači u Južnoj Europi dobili dosadnu pomoć kako ne bi došlo do gubitka proizvodnje. To smo prije svega vidjeli u državama Južne Europe gdje imamo proizvode koji se vrlo brzo kvare, na primjer e, rajčice, lubenice, nektarine i tako dalje. Njih možemo e, samo teško skladištiti i zbog toga moramo vrlo brzo reagirati jer su ti proizvodi toliko kvaljivi. Sada ću se vratiti na ono što je za mene najbitnije. Uzajamni fondovi. Dakle, kada bi to postojalo, bi udruženja proizvođačkih organizacija mogli bolje rješavati krize. E, moramo imati mogućnost da proizvode možemo odmah povući sa tržišta. Vidjeli smo to ove godine. E, embargo na Rusiju ili kriza sa Ešerihom Koli pokazala je da ako ne reagiramo odmah se izlažemo velikim rizicima i da zatim nećemo moći niti iskoristiti e, naše resurse koje nam stoje na raspolaganju. Zatim isto tako moramo moći prilagoditi cjenovne e, liste e, unutar ove uredbe kako bi proizvođači mogli ostaviti svoj proizvod na tržištu. Oni ne žele zapravo považiti svoje proizvode sa tržišta, već bi se rade, radije izlagali riziku na tržištima. 70% e, troška proizvodnje, to smo tu zapisali, naravno to je samo okvirni postotak, no u svakom slučaju treba naći mehanizam koji bi nam omogućio da zaštitimo proizvođače. Isto tako bi trebali imati osiguranja za proizvode, a isto i osiguranje koje bi se ticalo samog trgovanja jer često se kaže da treba i na jako udaljena tržišta dopremiti proizvode, to smo sada vidjeli na primjeru Kine, e, na u pregovora sa Sjednim američkim državama, dakle ta jako udaljena tržišta, prije svega kada se radi o novim državama koje slabo poznajemo, tu nema nikakvog osiguranja veznih uz nema nikakvog osiguranja hoće li ti proizvodi doista pristići u tu zemlju nakon mjesec dana putovanja. Što znači da moraju postojati mehanizmi koji će zaštititi proizvode koje potiču iz Europe i koji se odašilju u te e, izjemno udaljene regije svijeta. Zatim imamo e, sanitarne krize, trgovinske krize, to smo već rekli, pa cijena koji utječe na stabilnost tržišta, zatim mjere za vrlo ozbiljne probleme, evo upravo veznu uz Šarihiju e, Koli i e, rusku zabranu. To su dakle neke stvari koje bi trebali proizvoći iz operativnih programa. resursi najvjerojatnije neće biti dovoljni da riješi ovakve krize, ali tu ću ponoviti. Moramo moći brzo reagirati i moramo pojednostaviti birokraciju jer inače države članice imaju poteškoće uopće se obhoditi s krizama. Preći ću na kraj svog izlaganja. Imali smo pozitivne rezultate što se tiče e, besplatnog ustupanja proizvoda, no to treba moći planirati, to je preduvjet. Svježi proizvodi su, kao što sam rekao, lako kvaljivi i zbog toga je potrebno moći preraditi te proizvode industrijski i e, onda bi omogućili proizvođačkim organizacijama i onima koji povlače te proizvode sa tržišta, koji prerađuju te proizvode, da to mogu učiniti čak i kada e, nemamo svježih proizvoda. Vidjeli smo ovo povišenje, od 5 na 10% ove godine, zato što smo imali velikih poteškoća kod, kod te besplatne distribucije i mislim da bi tu trebali misliti na kontinuiranost i trebali bi preći na od 5 na 10% u toj uredbi. Što se tiče okolišnih mjera, o tome će još e, nakon mene govoriti Žak Dask. Ja bih samo kratko e, nešto rekao o poticanju poticanju prodaje. Mi smo jako zadovoljni sa novim resursima koji su stavljeni na raspolaganju za poticanje prodaje jer su oni od ključnog značaja. Isto tako je iznimno važno tu uključiti i visoko kvalitetne proizvode, dakle proizvode koji imaju zaštićeno zaštićeno oznaku porijekla ili zaštićeno zemljopisno porijeklo. Vrlo je važno da se za te proizvode vrše i informativne kampanje, a trenutno nemamo baš puno napretka na tom polju. Još bih samo se osvrnula na nekoliko stvari. Problematika novih država u koje želimo izvoziti naše proizvode, dakle Kina, Vjetnam, po mom mišljenju moramo imati tu posebne mjere za promicanje prodaje za te države. Često postoje poteškoće na tržištu zato što ti tržišti nisu upoznati sa našim proizvodima. Zbog toga moramo usvojiti određene mjere za promicanje. Što se tiče programa za voće u školama, to je program koji naravno trebamo eh, nadalje razviti. to nije povezano sa drugim projektima, tu postoje određeni logistički problemi, ali i problemi vezanih uz e, pojedine proizvode. Tu naravno moramo imati e, informativne kampanje o tim e, programima, programima za voće u školama. To ne znači samo da se ti proizvodi povlače s tržišta. Tržište mora biti transparentno, predlaže se u tu svrhu stvaranje jednog tijela za nadzor tržišta. Jer smo vidjeli da su brojke vrlo važne za upravljanje krizama, ali radi se isto tako i o sklapanju dogovora sa trgovinom na veliko i o zaštiti biljaka. I tu bi trebali imati odgovarajuće dogovore. Europa bi trebala unutar bilateralnih e, sporazuma obratiti pažnju na te elemente kada se sklapaju bilateralni sporazumi, to ne smije se ispustiti, ali isto tako bi sve trebalo biti centralizirano. Europa treba vidjeti kakvi se odnosi stvaraju sa državama članicama, kakvi se odnosi stvaraju sa e, državama koje uvoze naše proizvode, ali treba nešto poduzeti što se tiče država koje izvoze. Trebali bismo imati jedan jedinstven pravilnik kako bi zatim mogli izbjeći pogreške pri prodaji na tim tržištima. Predat ću vam sada riječ, samo da e, objasnim još ovaj zadnji slajd i zatim će preuzeti Žak koji će se osvrnuti na zadnje teme. Ovdje na ovom slajdu vidite da sve uredbe imaju isti cilj zaštitu i sigurnost prehrambenih proizvoda, zaštitu okoliša i e, zaštitu ruralnih područja. To su ciljevi uredbama. Moramo pokušati da se te dvije uredbe nadopunjuju, nadopunjuju, to znači da na najbolji mogući način iskušavamo resurse, da omogućavamo e, uštede, da manje trošimo na operativne programe, prije svega na one koji se tiču proizvođačkih organizacija i mi smatramo da operativni program pruža Europskoj poljoprivredi mogućnost da se razvije. Hvala lijepa. Evo, sada ću se tu zaustaviti. Oui, je vais prendre le relais quelques minutes. Evo ja ću na koju minutu preuzeti riječ, samo da istaknem dvije oblasti koje nam se čine od velikog značaja za sektor vođe i povrće i strategiju koju razrađujemo, ali isto tako za zajedničku organizaciju tržišta. Dakle, tu se radi o mjerama za zaštitu okoliša. Trebamo reći par stvari na tu temu. Kao prvo podsjećam da još od 2007. zajednička organizacija tržišta za vođe i povrće uključili su među svoje mjere mjere zašta okoliša. možemo reći da je sektor voće i povrća bio e, začetnik u toj oblasti. Kao drugo trebamo istaknuti neovisnost našeg sektora glede proizvodnje, ali isto tako i potrošnje e, i e, rada na klimatskim, općim klimatskim uvjetima. Dakle, to e, utječe u potpunosti na naš sektor e, i proizvodnje i e, poslije proizvodnje, dakle prodaje. I moram reći da smo u jednoj dinamici promjene klimatskih klime koje na jugu izazivaju jake padaline, vrlo jake snažne padaline, prave tornada, E, a isto tako i razdoblja, sušna razdoblja jako duga. Dakle, te klimatske promjene su veliki izazov za proizvođače voća i povrća, a isto tako negativno utječu na e, potencijale proizvodnje, tako da je hitna stvar da e, radimo na istraživanju, inovacijama kako bismo se prilagodili tim klimatskim promjenama. I ponavljamo ono što je rekao kolega iz Vahningena, prgornik. Dakle, trebamo imati mjere zaštite okoliša i naravno to predstavlja 10% operativnih programa, ali moramo imati mjere zaštite okoliša koje će biti otvorenije, transverzalne i sigurnije. Želim e, citirati isto jedan aspekt toga svega. naime, u operativnim programima samo su dodatne mjere uzete u obzira. Bilo bi stvar puno jasnije da ukoliko su one prihvatljive da te mjere zaštitu okoliša budu potpunosti financirane eh, operativnim programima. I to je jedna točka na kojoj treba sve više raditi u budućnosti, a to je ono što se tiče gubitaka, otpada u našem sektoru, jer znamo da od proizvođača pa sve do konačnog potrošača prilike 25 do 30% proizvodnje eh, se izgubi. Inovativnost je ključni element za sadašnjost i za budućnost ovog sektora, bilo da se radi o stalnoj prilagodbi proizvodnje potražnji, a isto tako za poboljšanje konkurentnosti sektora. To nije tajna, ako kažemo da je sektor ugrožen distorzijom konkurentnosti koja dolazi iz trećih zemalja, to su dakle isto tako problemi koji se tiču netarifnih e, prepreka. Dakle, e, moramo e, raditi na održavanju cijene proizvodnje, isto tako poboljšanju kvalitete i raznolikosti proizvodnja i da se bolje prilagodimo njihovim potrebama, odnosno potrebama potrošača. Dakle, moramo raditi na istraživanju novih sorti voća i povrća, na trajnoj održivoj zaštiti na novim e, vrstama ambalaže proizvoda koje će biti bolje prilagođene suvremenom e, životu potrošača i e, trebamo reći da smo s Fresh Fellom koja je sestrinska organizacija Kopa Kožeke napravili smo takozvani task force kako bismo mogli u sklopu programa e, Obzor 2020. E, izraditi prioritete u sektoru istraživanja i razvoja e, u narednih pet godina u sektoru voća i povrća. Sada prelazimo na zaključni dio. Dakle, ono što bismo htjeli istaknuti zaključno kao ključne elemente u ovom izvješću koje ste dobili ima toga puno detaljnije. Dakle, treba stimulirati potrošnju. Podsjećamo da u razdoblju od 8 do 10 godina prema monitoringu fresh, koji je proveo Fresh Fail izgubili smo skoro 18% e, točak potrošnje za svježe voće i povrće u Europi. To je ogroman iznos. I imamo programe kao voće u školama, program e, promidžbe u trećim zemljama, e, promoviranje potrošnje voće povrća kod mladih. Ovo su programi koji su od ključnog značaja za sadašnju za budućnost našeg sektora. Također, trebamo podržati izvoz u treće zemlje, te nastojati primijeniti načelo reciprociteta, te olakšati, ukinuti ili smanjiti sanitarne prepreke ili carinske prepreke. I konačno, za nas je to od ključnog značaja, trebamo održati zajedničku organizaciju tržišta za voće i povrće, jer kao što je to istaknuo gospodin Trentini, tu se radi o instrumentu koji je izravno usmjeren tržištu, a međutim e, proizvođači organizacije, proizvođačke organizacije žive od prihoda od tržišta, a oni su često e, ugroženi e, raznoraznim krizama koje e, trpi naš sektor. Eto, najviše hvala u naše ime, naš pozornost. Bardzo dziękuję za wyjątkowe... Hvala lijepo na ovaj u izuzetno, izuzetnim, vrlo sveobuhvatnim i detaljnim pače prezentacijama. Mm. Bili ste to tako sjajni s vremenom, tako da vas nismo morali prekidati, mogli smo zapravo čuti do kraja vaše prezentacije, koje su bile nevjerojatno jasne i nam približile nam stanje u vašim sektorima i sve nam to objasnila. Sada gospodin Melo ima riječ. Hvala vam, hvala govornicima koji su nam objasnili kako situacija stoji, dakle kako na sjeveru, tako i na jugu Europe. Zahvaljujem i na tematskoj obradi svih ovih pitanja koja su jako važna za sve one koji su poput mene zaduženi za specifična izvješća. Što se tiče organizacije proizvođača u sektoru voća i povrća, želim reći da su ove studije od velikog značaja. Ja sam zabilježio puno toga što ću imati na umu. No, postoje određene sumnje glede neke stvari koje bih tražio da mi razjasnite. Gospodine Bizman, što se tiče pravila i preporuka, tu se kaže jasno da kada je riječ o europskim proizvođačima, nema novih pravila, ali se traži da dođe do pojednostavljenja postojećih pravila. Drugo pitanje, kako to ostvariti? Kako ostvariti ciljeve, jedan cilj, a da se ne dira drugi? Dakle, kako pojednostaviti trenutno postojeći okvir, a da ga se ne mijenja? To je važna tema, jer e, moglo biti od velikog značaja u preporukama. Još jednu stvar bih htio da mi objasnite. Organizacije proizvođača na jugu trebaju biti e, uređene, no ono što se ustanovilo je da ima manji broj organizacija proizvođača, ali se vidi da je e, došlo do okrupnjivanja proizvođača. Dakle, studija je jako opširna, ali želio bih vam nešto reći o proizvođačima u Europi. Naime, postoji na raspolaganju određen broj podataka trebamo uzeti u obzir kada se analizira razvoj proizvođača u Europi, organizacija, proizvođačkih organizacija u Europi. Imam neke podatke koji se tiču Europe. Naime, u Europi imamo jednog e, proizvođača svaki deveti proizvođač ima e, do 35 godina, onih osam ostalih imaju preko 55 godina. Takva je situacija. Ako govorimo o nekim državama s juga Europe, Portugal, Španjolska, Italija, Ujedinjena Kraljevina, Italija, što uviđamo? I vidimo da imamo jednog proizvođača ispod 35 godina, a 20 preko 55 godina. Dakle, tu je još gora e, prosječna dob proizvođača. U Poljskoj, Austriji, Njemačkoj, jedan, na jednog e, proizvođača ispod mlađeg 35 godina e, idu tri starija od 55 godina. Naravno, Poljska, Austrija i Njemačka su u boljoj situaciji od ostatka Europe, barem statistički gledano, ali ovo starenje proizvođača je jako zabrinjavajuće i Pitam se da li je to nešto što se konkretno tiče sektora proizvodnje voća i povrća i da li trebamo imati političke mjere kojima bi cilj bio dakle, da se ohrabruje ljude da se bave tim sektorom. Još jedno zadnje pitanje za gospodina Trentinija i gospodina Daska, jer spominjali su zemlje Juga Europe i e, imam pitanje glede jedne nove političke mjere za otvaranje europske Eh, europskog tržišta voća i povrća eh, za proizvode iz sjevera Afrike. Dakle, ti eh, te zemlje u Sjevernoj Africi proizvode iste proizvode u isto vrijeme kad i Španjolska, Portugal i Italija. Dakle, htio bih znati, naravno nemam puno vremena na raspolaganju, ali htio bih znati da li ste vidjeli ikakav, primijetili kakav utjecaj te odluke na proizvođače. Još jedna stvar nije uzeto razmatranje, ali bih htio čuti vaše mišljenje, jer je to važno. Radi se o preporuci koje, koju su iznijele ne, koju iznijelo nekolicina proizvođačkih organizacija. Naime, radi se o pitanju cijena. Ponekad je teško za proizvođače prodavati svoje proizvode po e, pravednoj cijeni, jer postoji monopol u distribuciji i tako se vrši pritisak na određivanje cijene tako da njihova aktivnost donekle gubi e, smisao e, jer nije isplativa. Dakle, možete li uzeti u, u razmatranje mjere političke prirode koje bi mogle E, i trebale biti uzeti u obzir kako bi se uredio taj odnos između proizvođača i sektora distribucije kako bi proizvođači mogli prodati svoj proizvod po pravednoj cijeni, a da ne bude samo sektor distribucije taj koji će se okoristiti o proizvod koji je proizveo e, netko drugi, a ne oni. U zadrugama, a to je nešto što mi je preneseno, da li ste dakle, primijetili probleme glede određene vrste amaterizma, e, glede upravljanja tim zadrugama? Jer često se e, proizvođači e, ujedine u proizvođačke organizacije koje trebaju funkcionirati kao tvrtke. Dakle, tu su aktivnosti poput prodaje, ali i organizacija konkurencije između proizvođača. Znamo da neki proizvođači više vole jer su se okrupnuli, ne ulaziti u proizvođačke organizacije te se pozicionirati na konkurentnom tržišnom segmentu. Ja vam postavljamo pitanje, postoji veliki broj organizacija koje postoje, ali nisu rentabilne, nisu isplative jer, nisu, jer se njima dobro ne upravlja, jer ljudi nisu upoznati sa eh, tim kako treba upravljati poduzećima. Naravno, to je slobodno poslovna aktivnost, ali se pitam zar ne bi trebalo potaknuti te proizvođačke organizacije da se obuče e, u upravljanju tvrtki ili da ih se mm, navede da e, e, da unajme profesionalce, kako bi bili jednostavno učinkoviti. Evo, privodim kraj svoje, svoje pitanje, predsjedniče. Dakle, ustanovio sam i slažem se sa značajem politike distribucije u ovom sektoru voća i povrća, osobito kada se radi o ovom školskom programu. Dakle, smatram kako se danas e, može, e, kako je opravdano govoriti o e, sredozemnoj prehrani. Ja dolazim iz sredozemne zemlje i znam kako je ta prehrana važna, vrsta taj ti prehrane. Voće i u školama je jako važno i to ima smisla ukoliko se vodi politika promjene E, prehrambenih navika i taj, e, ta prehrambena, e, sredozemna prehrana ima smisla i dobra je ukoliko se poduzimaju pedagoške mjere kako bi se objasnilo što je tu dobro. I evo zaključna riječ, predsjedniče, čuo bih čuti objašnjenja glede juga Europe, osobito kada se radi o zajedničkom fondu za upravljanje krizama. Vi ste dali neke primjere, naravno, svi smo mi svjesni značaja tog objedinjavanja sredstava, ali htio bih nešto malo više čuti glede tog pitanja objedinjavanja sredstava. Još jednom najljepša hvala na ovim divnim izlaganjima. Hvala. Bardzo dziękuję. Już czuję, jak ten się Hvala Dakle, vidim Vidim već kako je izvješće obogačeno. Gospodine Glesu, svi imate riječ. Αρκετά ενδιαφέρουσες Saslušali smo dosta zanimljiva izlaganja. Važna izlaganja. Ali ja u tome svemu vidim dva problema. Kao prvo, proizvođač u zadruzi u kojoj se nalazi smatra da ima velike konkurente koji ga uništavaju. On ih zove svojim neprijateljima, suparnicima, kako god ih zvao proizvođač, to su veliki karteli u biti koji odnose njegovu proizvodnju i uništavaju male proizvođače. I evo mog pitanja, koja je politika komisije, koja je to politika Europskog parlamenta kako bi se suočili s tim problemima? To je prvo pitanje. A drugo pitanje, između proizvođača i potrošača imamo posrednika, trgovca i on je taj koji izvlače najveću dobit. Koji najbolje prolazi. Nedavno je ustanovljeno da između proizvodnje i potrošnje proizvoda posrednik je taj koji izlači maksimalnu dobit. Dakle, kako riješiti taj ogroman problem? I s obzirom da danas živimo u vremenu u kojem se vidi kako se razvijaju i cvjetaju bademi, ne bismo smjeli da se zanosimo previše onim što govorimo, a istovremeno zaboravljamo stvarnost. Hvala.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 proizvođačkih organizacija jako niska. U sovjetsko vrijeme imali smo te, da ih tako nazovem, e, prinudne vrste udruživanja i ljudi se osvrću često na ta vremena i misle da je udruživanje negativan fenomen, negativna stvar. Imam sljedeće pitanje za vas. Mislim da je spomenuto kako potrošnja voće i povrća u Europi i kako je pala za 18%. Želio bih da mi objasnite koji su mogući razlozi tome. Prvi govornik govorio je o proizvođačkim organizacijama i udrugama, e, zadrugama. Koji bi, koju bi razinu udruživanja, prihvatljivu razinu udruživanja trebao ponuditi, da li, da, se tu, da li bi to trebalo pokriti samo primarnu proizvodnju ili da se tu ide sve do maloprodaje kako bi se onda dijelila na pošten način dobit. Također ste rekli da e, proizvođačke organizacije i zadruge e, okrupnjavaju. Imate li informacija o tome koji sektori najviše e, slijede tu logiku. Da li postoje neke zemlje gdje je ta stopa organiziran, proizvod, stopa organiziranosti proizvođača veća, drugdje gdje manja. I koja god zemlja bila, ono što je važno jest pravedna organizacija opskrbnog lanca da doista mislite da je potrebno uh, usvojiti obvezujuće tekstove, uredbe, da se povezuju dakle, proizvođači, posrednici i maloprodajne? Gospodin De Castro, izvolite. Da, Hvala predsjedniče. Najprije želim čestitati gostima, stručnjacima. Mislim da smo dali jako dobar i koristan okvir kako bismo razumjeli poteškoće, ali isto tako i glavne e, prilike koje nudi ovaj sektor. Čuli smo dakle o poteškoćama zadnjih dana izvanim ruskim embargom, ali to E, sektor voća i povrća je jedan od najugroženijih sektora. Tim embargom još uvijek imamo određene poteškoće kada se radi o pravednoj distribuciji e, resursa komisije državom članicama, no to je već drugo pitanje. Moje se pitanje e, nadovezuje i želim biti kratak dakle, na prethodna pitanja. Imajući na umu E, ove organizacije, da, organizacije proizvođača, dakle neupitno je da se popravlja organizacija na raznim razinama, bilo da se radi na sjeveru ili na jugu, ali sustav sam po sebi je bolje organiziran, ne možda onom brzinom kojom bismo htjeli, ali se stvari poboljšavaju. Imajući to na umu, pitanje je sljedeće. Da li mislite da bismo trebali reformirati e, zajedničko organizacijsko tržište voći povrće i ukoliko da, kako ga izmijeniti, jer E, kako ja vidim stvari, stvari idu, stvari se dobro razvijaju, mogle bi biti još bolje, no osobno ne vidim potrebu za radikalnom reformom e, zajedničke organizacije, organizacije tržišta za voće povrće. Gospodin Dorfman, izvolite. Da, općenito govoreći, želim sam potvrditi ono što je rekao gospodin De Castro. Ja ne vidim nikakvu potrebu za radikalnim promjenama sektora zajedničke organizacije tržišta, ali imam konkretno pitanje za gospodina Trentinija. Kada se osvrnemo na upravljanje krizom i o tome ste govorili na dosta skeptičan način kada je riječ e, o e, mogućnosti upravljanja ozbiljnim krizama kao što su političke krize, ja bih bio malo više optimističan od vas jer vjerujem da postoje proizvođačke organizacije koje doista raspolažu kapacitetima da upravljaju velikim krizama. Ne sve, svakako. Ali kada se ocjenjuje utjecaj financiranja programa, moramo napraviti razliku između proizvođačkih organizacija koje raspolažu tim e, sposobnostima, jer e, raspolažu skladištima i imaju mogućnost e, preraditi proizvode od prvenstveno govorimo o voću i e, uklanjanje voća, svježeg voća s tržišta jeste e, prerada u biti. Ja ne vjerujem baš previše u besplatno ustupanje proizvoda, ne mislim da se išta može riješiti tako što će se besplatno ustupiti proizvođač potrošačima, on će to shvatiti kao E, poklon i će kupovati. Tako da ne mislim da je to rješenje. I zaključno e, mislim da ukoliko dođe do reforme pitanje okoliša, zaštite okoliša opet će biti od velikog značaja. Jer e, ako se koriste insekticidi, to je nešto što bi trebalo analizirati u sektoru voća i povrća i u istraživački Istraživači analiziraju najbolje načine da se napreduje sa radom. U svakom slučaju ovaj sektor e, se može dobro pozitivno razvijati. Hvala. Naša hvala predsjedniče, hvala izlagačima. Mislim da ne smijemo izgubiti iz vida razlog e, zbog kojeg smo e, e, potaknuli udruživanje proizvođača. Niko ne govori o tome, ali tu se radi prvenstveno o prihodima proizvođača. I htjela bih čuti vaše mišljenje o, odnosima koji postoje između distribucije i proizvođačkih organizacija, kako se dakle pravila prava na konkurenciju mogu revidirati kako bi se E, zajamčilo zajamčila bolji odnos snaga između distribucije i proizvođača posredstvom proizvođačkih organizacija i onda imajući na umu ove krize koje smo proživjeli zadnjih nekoliko godina, ovdje govorimo o krizi Šerih Jakoli iz 2011. godine i recentnije ovaj ruski embargo, kako možemo, dakle, kako bismo mogli zamisliti da dio proizvodnje koliko god bio organiziran, a vidjeli smo e, posredstvom ovih izlaganja da je ta stopa organiziranosti jako ovisna o tome o kojem dijelu Europe govorimo. Dakle, kako možemo poboljšati stanje e, tržišta, a da se u to ne uključuje veći broj e, proizvođača. Dakle, ja ne znam da li treba reformirati ili ne zajedničku organizaciju tržišta, postoje određene piste, udruživanje, eventualno udruživanje neorganiziranih proizvođača pod navodnim znacima, jer mislim da je pretjerano reći da proizvođači koji nisu u zadrugama ili u proizvodnim organiza... proizvođačkim organizacijama pretjerano bilo reći da nisu organizirani, jer velike strukture same imaju svoj e, sustav distribucije jer su dovoljno veliki, tako da bi bilo pretjerano reći da nisu organizirani. I mislim da u situaciji kriza kako smo imali zadnjih nekoliko godina, barem u sektoru voća i povrća, mislim da sve snage trebaju, e, trebaju da se odruže kako bi se minimizirale e, štete nanesene proizvođačima i u svakom slučaju treba e, se riješiti ovaj fenomen smanjenja potrošnje voća i povrća u Europi i e, isto tako imamo problem sa nedovoljnom investicijom promocije voća i povrća i o tome ćemo morati govoriti dakle, na sastanku ovog odbora. Eto, to su neke, neka pitanja i ideje koje sam vam htjela izložiti. Hvala. Kolega Sebastija ima riječ. Najviše hvala. Želim čestitati stručnjacima na izlaganjima. Ovo je jako uspješan dan. Saznali smo puno toga. No, imam jednu veliku zabrinutost i sada se obraćam zadnjem govorniku koji je govorio o otvaranju granica pa je čak bilo riječi o smanjenju problema eh, carinskih eh, prava Kolega Demelo, izvjestitelj, rekao je da ima veliki broj proizvoda, voća i povrća, koji se istovremeno proizvode na jugu Europe i sjeveru Afrike. No, postoji jedna razlika glede uvjeta proizvodnji, zašte okoliša, socijalnih e, uvjeta. Dakle, tu se uopće ne radi o istim uvjetima kao na jugu Europe. Ne postoje jednaki uvjeti u postupku proizvodnje. E, u Europi se zahtjeva zašta okoliša, kvaliteta proizvoda, e, poštovanje prava rada, okoliša, održivih proizvoda i načina rada. To, to se više poštuje, a svi ti uvjeti ne postoje na sjeveru Afrike. Dakle, imamo nelojalnu konkurenciju koji stvaraju katastrofalnu e, situaciju kod naših proizvođača. Još jednom vam hvala što ste, gospodine Demelo e, to spomenuli jer tu imamo stvarno e, problem starenja proizvođača u sektoru voća i povrća. Zašto? Pa zato što mlade to ne, ne, ne Ja dolazim iz regije Valencije, koja je velika regija velikih proizvođača i taj sektor je ugrožen. Pitanje je da li će preživjeti ili ne. Ogromne su količine proizvode, ali e, stvari u tome što e, proizvodi iz drugih zemalja koje ne poštuju ista pravila e, dolaze kod nas i prodaju se i uništavaju naše proizvođače i to otvaranje granica me zabrinjava i ne znam da li sam vas dobro shvatio, ali to što ste rekli mi se čini izuzetno opasnim fenomenom. Hvala. Hvala lijepa. Oprostite, gospodin Dorta. Gospodin Dorta, hvala na ova tri izlaganja. Ovo se ovo, pokriva, studija pokriva razdoblje prije 2014. godine, a u okviru reforme zajedničke poljoprivredne politike zajednička organizacija tržišta evoluirala je, barem što se tiče sektora voća i povrća, tako što je pojačana mogućnost stvaranja e, proizvođačkih e, udruga, te se uznapredovalo e, glede pregovaračkih pozicija. Da li imate kritičku percepciju reforme iz, da li možete dakle malo analizirati rezultate reforme iz 2014. Hvala. će na komisiji... Hvala lijepo, a sada bih riječ e, dao predstavniku komisije, gospodinu Šacu, koji će u ime komisije govoriti. Hvala lijepo predsjedavajući i hvala što ste danas organizirali ovaj, ovu vrlo zanimljivu radionicu o sektoru proizvodnje voća i povrća. Jer kao što znate i mi smo zapravo sada u komisiji upravo u toj fazi da vrlo pažljivo istražujemo i promatramo učinke reformi provedenih u, i u ovom sektoru. I nije uopće iznenađujuće da smo na kraju svih naših, ovako da kažemo, e, na kraju naših analiza i razmatranja došli do zapravo e, približno istih zaključaka kao što su nam prezentirane ove dvije studije. Pogotovo je ovaj e, sektor voća i E, povrća vrlo klju, zbilja ključan za čitavu poljoprivredu, a inače je to jedan dinamičan dinamično područje u kome smo vidjeli koliko je bilo izmjena u zadnje vrijeme u na svim razinama i svim pravcima. I to ne samo u kad govorimo o obliku proizvodnih organizacija, o tome da li se udružuju zadruge i tako dalje, kojim je pravni i ostali status, nego i o tome u kojoj mjeri se u različitim zemljama, članicama, proizvođači direktno komercijaliziraju i stavljaju na tržište svoje voće kako to rade preko organizacija i tako dalje. I mislim da smo i mi smo proveli čitav niz studija koje su pokazale da je u nekim, na nekim aspektima razvoj možda prespor, ali unatoč tome je stupanj e, sklapanja zadrugarskih ugovora, dakle ulazaka u zadruge, objedinjavanja proizvođača u zadruge sve veći i stalno u porastu, bez obzira što ne ide svuda istom brzinom. Isto tako su spomenute i neke stvari koje se smanjuju u čitavom, e, u čitavoj Evropskoj na tom području. Zatim, 24% e, svih e, je postignuto 24%, ste dakle se popravili glede implementacije različitih normi i mjera za zaštitu okoliša, što možda nije idealno, nije maksimalno, ali je zapravo već vrlo dobar rezultat kojeg ste postigli. S našeg aspekta, najveće zapravo nedostaci su kompleksnost sustava i sve što je u vezi s pravom i okolišom. Dakle, tu moramo kontrolirati. Mislim da je povjerenik Hogan vrlo već istaknuo te argumente i da su zapravo područje proizvodnje voća i povrća E, uključeni u onaj dio ono, gdje mi, dakle u naš posao pojednostavljivanja zakonskih propisa, e, gdje mi de facto radimo i na delegiranim i provedbenim aktima kako bi tu još dalje pojednostavnili propise i regulatorni okvir. Mislim da je to dobar način da konsolidiramo postojeći pravni okvir u nešto što je manje složeno, što se lakše čita, tumači i još lakše primjenjuje. Također, dali smo i preporuke, evo i danas smo čuli razne stvari, a, koje su nadopunjene onim što su zemlje članice iznijele na raznim, u raznim formacijama vijeća. I mislimo da će to pridonijeti zapravo našem pojednostavljivanju regulatornog okvira za tržište i nadamo se da ćemo do 2018. najkasnije prezentirati te gotove uratke tih naših napora i onda ćemo i vidjeti što se konkretno se može poduzeti u ovom sektoru proizvodnje voća i povrća. Malo je hitnije, dakle malo nas više stis, pritišću, brige koje imamo o strani financijske uprave. Je režim voća i povrća je nešto što je spada u naše radne zadaće i morali smo tu to pogledno reagirati na neke intervencije zemalja članica i koje su recimo, imali smo tu i uspjeha jer su se zemlje javljale zbog različitih pogrešaka koje su radili u primjeni propisa upravo o financijskom upravljanju. I nakon što smo reagirali vidjeli smo se da se broj tih grešaka uglavnom smanjio. Tako da smo dosta zadovoljni tim intervencijama. Zatim imali smo problema i sa onim zemljama članicama koje su bile pogođene ruskim embargom. Ali zadnjih mjeseci se uspjelo više od 600 tisuća tona voća i povrća skinuti i prema ovim našim planovima kako ćemo to preusmjeriti, dakle zemlje koje više nisu mogle prodavati u Rusiju zbog embarga i to su uglavnom stvari kojima smo se mi bavili sad u najnovije vrijeme upravo u vezi ovog područja. Ukratko, mi iz komisije aktivno želimo, a već i sudjelujemo u ovom području i reformama koji idu na bolje na tom području. Vrlo smo sretni ako imate bilo kakvih pitanja da podijelimo s vama naše iskustva i rezultate naših promišljanja kao i naših analiza koje smo proveli jer mislimo da je to jako dobra osnova za e, našu suradnju, usku suradnju sljedećih mjeseci. Hvala lijepo. Hvala. A sada će stručnjaci dobiti riječ, ali molim vrlo, vrlo kratko. Hvala. Članovi, hvala lijepo svim članovima odbora Europskog parlamenta na ovim sjajnim pitanjima koje ste postavili. Ja neću moći baš detaljno odgovoriti na sva ta pitanja, ali da kažem barem nešto o najvažnijim točkama, najvažnijim temama koje ste načeli u svojim intervencijama. Posebno ono što je rekao gospodin Melo. Pitija je kako možemo pojednostavniti pravila, da ih ne mijenjamo. To je jedno zanimljivo pitanje. Kako pojednostavniti slovo zakona i evropskih propisa, a da se ono ne mijenja nužno? Naravno, može to uvijek nije zapravo na meni da vam kada dam nekakav detaljne promjene i simplifikacije pojednostavljivanja tog teksta. Naravno to nije na meni, ali koliko sam shvatio od nacionalnih vlasti, u razgovorima s njima vidjeli smo da pogotovo kod ovih mjera ekoloških koje treba tu poduzimati, na koje treba paziti, tu imamo jako kompleksnih stvari, jer te su i propisi jako složeni. Sad koliko sam shvatio od nacionalnih vlasti, a s druge strane proučio i čitao iz studija Europske komisije koje se temelja opet na različitim e, nacionalnim evaluacijama, ali i podacima koji su tegli. I sad koliko sam vidio, oni su planirali mjere eko, za ekološke zaštitu okoliša koje su potrebne nužne pače. Ali imate i u drugim područjima industrije različite zahtjeve za takvim za takvim mjerama, recimo iz čitave industrije vam dolaze, pa ima jedan, osim toga ima jako puno pritiska koji se na proizvođače i od njihove organizacije vrši od strane privatnih stranke i privatnih lica u društvu kako bi jako kod proizvodnje pazili na mjere zaštite okoliša i razne druge obveze koje bi trebali ispunjati. Ali zbilja mislim da treba više naglaska staviti na sam marketing i sve što je vezano za stavljanje na tržište. To je bio onaj plan ishodišni, kako ćemo poziciju E, poljoprivrednih proizvođača na tržištu poboljšati. Dakle, s jedne strane pojačati marketing, a s druge strane inovacije. Znači, kapital ljudskih resursa, edukaciju samih proizvođača, to treba poboljšati. Zatim, kako ćete popraviti upravljanje proizvođačkim organizacijama? Naravno, tehnička pomoć, ali prvenstveno educiranje ljudi, trening. E tako je, to će koristiti naravno za poboljšanje upravljanje svake proizvođačke organizacije i svaka će iz nje imat, od nje imati korist. To je inače tema koju bi preporučio da se više naglasi i da se njom više bavite. Farmeri, gospodarstvo, poljoprivredni proizvođači, barem su pokazali vrlo jasan trend koji se događa da jedan veliki dio njih u zemljama se bavi zapravo svojom poljoprivrednom koji se bavio svojom proizvodnjom samo djelomično, taj će nestat. A za mlađe ljude koji će biti u punom radnom vremenu zapravo poljoprivredni proizvođači je jako bitna edukacija ima jako puno različitih e, fakulteta, visokih škola, menadžmenta, upravljanja, pa i u poljoprivredi, vezano za poljoprivredu, ali tamo se zapravo teško bilo kakva pozornost posvećivala mogućnosti zadruga i zadrugarstva u poljoprivrednoj proizvodnji. Čak ni na mom sveučilištu prije deseta godina nije bilo uopće pojma, nije se spominjalo, niti se o tom govorilo, niti kao jednom poželjnom ili učinkovitom obliku organiziranja u poljoprivrednoj proizvodnji. Međutim, vrlo sam sretna da vidim da se i taj trend mijenja i da se puno više zapravo pozornosti tome posvećuje i o tome na sve više fakultete i visokih škola govore i o tome koje su zapravo koristi takvih vrsti organiziranja. Zatim, pozicija proizvođača u opskrbnom lancu. Mislim da je proizvođačka organizacija jedna vrlo važna alatka da bi se ojačala tržišna pozicija proizvođačke organizacije, proizvođača poljoprivrednog i sad možemo eventualno biti malo kritični i reći da ili ćemo povećati onu granicu do koliko može biti članova u toj proizvođačkoj organizaciji ili ćemo jednostavno dati više naglaska na samo promoviranju te organizacije kao takve. Ali kad pogledam našeg predsjedatelja vidim da ne mogu više govoriti, moram na ovome ostati. Ne mogu više elaborirati. Hvala. Hvala lijepo, ovdje je jako puno pitanja postavljeno i to je bilo zbilja vrlo stimulativno za nas ali da sad da ostanu kod onog problema eksporta iz e, Sjeverne Afrike. Meni je to sasvim jasno, ali kad sam pripremao prezentaciju, pogledao sam kako će izgledati demografski razvoj do 2050. godine. I vidjeli smo da imamo u mnogim zemljama zapravo sve manje ljudi, sve manje stanovništva. Do 2050. će od naših sadašnjih 6 ili 7 milijardi stanovnika na svijetu biti možda 50 ili ne znam 9 ili 10, pardon 9 ili nešto ali takve su procjene, prognoze. Međutim, naj, mi u Europi ćemo imati gubitak stanovništva, dok će recimo drugi kontinenti, među kojima zanimljivo i Afrika povećati broj stanovnika. Da pače Afrika se smatra da će do 2050. udvostručiti svoj broj stanovnika sa sadašnjih 900 na 1,8 milijardi. I onda su rekli recimo predstavnici Tunisa da evropsku e, tržište uopće ne vide kao svoje strateško tržište budućnosti, nego svoja vlastita afrička tržišta. Prije godinu dana smo primjerice smatrali da su veliki problem kineski paradajze kao recimo rajčice koje su rastjerale i koje će ugroziti proizvodnju rajčice u Europi. Međutim, potrošnja rajčica je u Kini toliko narasla da više oni ne mogu ništa izvoziti, pa vidite problem se samo od sebe riješio. Ista stvar vrijedi i za Sjevernu Afriku, jer oni se usmjeravaju na vlastito domaće tržište u perspektivi. Prema tome, mi moramo gledati na to da mi računamo s tim da svoju robu izvozimo tamo gdje će broj stanovnika rasti. 30 do 40% prirasta se mora, dakle mora se više proizvesti do 2050. godine. To nije neposredan problem koji moramo isti čas riješiti, ali to je problem koji moramo riješiti u nekakvoj budućnosti, jer vidimo dok to vodi. Moramo vidjeti da se naravno poljoprivredna proizvođačke ne samo metode i marketing i sve ostalo u istom smislu razvije poveća. Zatim, problem koji imamo sa starenjem E, pučanstva na ruralnim e, recimo predjelima gdje poljoprivrednici zbog starosti više ne mogu raditi. Kada naši poljoprivrednici pređu 60-65 godina više ne budu mogli u stanju raditi, oni će zapravo e, više od pola površina poljoprivrednih Evropi će ostati neobrađeno. E sad, utoliko bi GMO-vi mogli pomoći, jer upravo bi oni mogli pomoći onima koji ne mogu ovdje raditi jer je e, poljoprivrednik e, prestar i ne može više održavati raditi. Dakle, te proizvođačke organizacije bi mogle zapravo poduprijeti naše poljoprivrednike koje stare i spasiti čitava gospodarstva. Jer nemamo dovoljno mladih poljoprivrednika kako vidimo ali nije ni to samo problem, nego je problem recimo prihoda, jer recimo te gospodarstva na kojima su ljudi prestari za posao sami, jednostavno ne mogu više postići prinos koji bi trebali da plate sve ono što treba od osiguranja i održavanja gospodarstva. Dakle, treba vidjeti kakva su osiguranja i treba zapravo napraviti neke fondove koje bi ujedno osiguravali naše poljoprivrednike, koji su uzajamni, uzajamno osiguranje. I dakle tu imamo osiguranje i reosiguranje odmah u jednom fondu koji, nam, koji bi onda omogućio poljoprivrednicima i u situaciji ako su stari nemoćni, ali i u situacijama krize da se spase. Dakle, to su različita osiguranja, projekti u kojima se osiguravaju njihovi prinosi zbog različitih katastrofa prirodnih i bilo kakvih i drugih kriza, ali ima i osiguranja, recimo dugoročnije gledano od njihove nemoći da rade, ali za to već ima različitih polica i tu su različita osiguranja već djelovala, pogotovo u Italiji smo imali takve primjere. Zatim, još jedna stvar o kojoj se govorilo šta se događa u zemljama članicama u kojima bi trebalo imati zapravo jedan bolju poziciju pregovaračku u pregovorima proizvođača sa trgovnima, trgovačkim lancima i ostalima. Možda bi trebali imati jače smjernice, ali u svakom slučaju bi trebali imati jedno, da kažemo, upute, jedan priručnik, jedne smjernice za pregovore sa trgovačkim lancima za koje bi možda čitavo Europi bio na snazi koji bi pomogao da se riješe ti problemi. Zatim industrijska prerađivanje i rješavanje kriza. Tu smo govorili o instrumentu kojeg nam je komisija dala u ruke i ne bismo ga sad jednostavno trebali napuštati. Industrijska prerađe, prerađivanje je nešto sa što idu i proizvođačke organizacije, ali one koje nisu organizirani poljoprivrednici u organizacijama, oni se svi s tim bave. Samo nekoliko točaka. Što se tiče pada e, trošenja svježeg voća i povrća. Uzroci su raznoliki, možda na primjer konkurencija mljekarskih proizvoda, mliječnih proizvoda ili na primjer nekakav manjak e, u praksi što se tiče korištenja voće povrća. Svježe voće povrće je dosta skupo kada ih usporedimo sa drugim proizvodima, e, zatim se ustanovi da to zapravo nije istina, da je to samo tvrdnja. Potrošači moraju znati koje su njihove koristi ako usvoje sredozemni način prehrane, ali te navike se presporo mijenjaju i zato postoje e, potrebe za ovim sustavom e, za voćom u školama, kako bi mogli iz temelja promijeniti navike e, potrošača. Još jedna druga točka, zasigurno sam se nezgodno izrazio. Mi nismo za to da se smanju, smanje carinske pristupe. mi tražimo reciprocitet. Na primjer, evo, Turska, Turska je vrlo važan e, proizvođač za uvoz za države Europske unije, a kada mi želimo uvesti u Tursku proizvode plaćamo carske pristobe u iznosu od 50%. To slično je i za druge države. Dakle, mi tražimo uzajamnost. Uzajamnost isto tako što se tiče fitosanitarnih e, propisa, što se tiče e, proizvodnje i načina Hvala. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo na ovom sjajnim prikazima. To je bilo jako dobro. Mi smo duboko impresionirani. I mislim da iz ovih svih prezentacija ove naše diskusije možemo ponešto izvući što će nam koristiti u našem daljem radu na tom sektoru. Svima vam hvala, ali ujedno se želim ispričati što smo se ovdje malo zadržali i zapravo malo sad već razbili naše vremenske okvire za ovu točku dnevnog reda. No, zaista tu su velike teme i velike razlike o kojima smo pričali. Vidite, potpuno različita, ili ne potpuno, ali dosta različita situacija kod proizvođača na sjeveru i na jugu naše Evropske unije i tu ima jako puno tih delikatnih točaka vezanih za te razlike. I onda znamo da puno toga ne funkcionira baš onako kako bismo mi željeli, a s druge strane puno stoji, puno se mora platiti. U svakom slučaju puno hvala našim stručnjacima koji su nam koji su gostovali, a time smo i završili naš ovu točku i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Također važna i zanimljiva tema o kojoj se svako toliko, dakle redovno govori. Riječ je o jednoj raspravi, jednoj diskusiji sa gospođom Livijom Pomodoro iz Centra za predsjednicom Centra za zakonodavstvo i politiku o hrani u Milanu. I ja bih vas podsjetio na to da smo prošle godine imali tu zbilja čast ovdje primiti u našem odboru gospodina Fischlera. Razgovarali smo i o Expo, izložbi Expo u Milanu Došao je jedan talijanski predstavnik iz jedne nevladene organizacije, vrlo eminentne, koji je govorio na temu klimatskih promjena, pogotovo u našem poljoprivrednom kontekstu. A sada, dakle, sve je to išlo zahvaljujući posjedovanju ovog centra. Mi poznamo i gospodina De Castra, koji svako toliko te teme i taj centar spominje i tematizira, ali danas ćemo dakle i sa predsjednicom tog centra razgovarati, pa ako smo svi spremni, ja bih molio gospođu predsjednicu da nam svoju prezentaciju predstavi. I sada da se još jedan puta izričito e, ispričam što evo malo kasnimo sa vremenom, ali ipak ćemo još sve stići. Hvala lijepo predsjedavajući. Ja ću pokušati se zapravo ograničiti na samo nekoliko minuta u svom izlaganju. Hvala vam na vašem strpljanju. Dakle, taš eh, Milanski centar za zakonodavstvo i politiku o hrani nastao je na temelju ekspa koji dakle velike, dakle u okviru priprema za veliku svjetsku izložbu Expo 2015. u Milanu. Htjelo se naime nešto ostaviti budućim generacijama i željela se stvoriti platforma koja se još uvijek stvara, de facto još mi nismo kompletno gotovi, koja bi nam pomogla da ostvarimo jedan vrlo ambiciozni cilj, a to su multilateralni ugovori, sporazumi o prehrani i kompletno pravu na hranu koje, kao što znamo, ne priznaju svi na svijetu. Samo neki ustavi na svijetu garantiraju svojim ljudima da imaju pravo na hranu, da imaju pravo jest kroz to živjeti. Ali nije tako u svim državama na svijetu. I naša namjera je bila da kod stvaranja našeg centra i te platforme da recimo to prvo prihvati naša talijanska nacionalna vlada, a potom da svi oni koji dođu na svjetsku izložbu Expo 2015. ponesu tu ideju i prenesu je po cijelom svijetu. Naravno, da bi bili gotovi moramo puno toga još napraviti, moramo to povezati sa Expom u Dubaju 2020. i isto tako prihvatiti milenijske ciljeve Ujedinjenih naroda. Dakle, riječ je prvenstveno o borbi za pravo na hranu ljudi diljem svijeta. Riječ je naravno ovdje na Isto tako i o tradicijama naše tradicionalne borbe za to u Italiji. Jer vidite u Milanu je to je domovina Cezara Mikarija, a on je jedan od istaknutih boraca na tom području povijesno gledanih. I mi smo se borili protiv gladi, tradicionalno mi smo se zauzimali protiv smrtne kazne i u, mi smo se zauzimali protiv genitalnog sakačenja kod žena diljem svijeta gdje se to još događa i to i pred gremijima Ujedinjenih naroda ali i na drugim pred drugim gremijima ili drugim scenama svijeta. Italija je inače za, tradicionalno vezana za te teme, napokon sjedište UN-ove agencije za hranu i poljoprivredu FAO je kod nas, također Evropske EFSE, agencije za sigurnost hrane je upravo kod nas. Dakle, mi smo nekako tradicionalno na tom području već aktivni i onda smo jasno i ovaj naš specijalni institut, centar za otvorili kako bi se pripremili za naš najjači, nadamo se, prom, prodor Expo 2015. Hvala puno parlamentu da su nas pozvali i da s nama stalno surađuju. Mi vidimo da je parlament vrlo angažiran i politički angažiran upravo kod ove naše borbe za pravo na hranu u svijetu. Evo, da ne nabrajamo samo sve rezolucije koje ste vi izdali o učinkovitosti prehrambenog lanca, o mjerama protiv e, bacanja i uludog trošenja hrane i namirnica u svijetu. Zatim, e, borba protiv lošeg prehrane, pothranjivanja djece u zemljama u razvoju i tako dalje. Dakle, pravo na hranu, pravo na dobru prehranu to je jedno vrlo, vrlo važno i temeljno pravo, jedno zapravo važno pravo ako se žele ostvariti milenijski ciljevi globalni UN-ovi. Podsjećam na rezoluciju koja je 2014. u studenom usvojena u vašem visokom donu, a to je bila rezolucija kojom se žela postići da se iskorijeni siromaštvo i glad. I vrlo bitno za opću razvojnu agendu za dvije, razdoblje 2015. i dalje. Prema tome i to se opet sve temelji na temeljnim pravima, na pravima, dakle, riječ je o zaštiti čovjekovih temeljnih prava i sloboda. europska unija je odredila jednu zajedničku liniju sa vijećem, to je naravno i sa parlamentom uskladila, dakle jednu poziciju u kojoj se govori o tome da se borimo za egzistenciju ljudi koja je dostojanstvena, dakle dostojna ljudima. A da bismo to postigli, naravno da trebamo zagarantirati iskorjenjivanje gladi i dovoljno hrane za sve na svijetu. A bez toga ne možemo ni stvariti naš agendu za 2015. naše razvojne ciljeve evropske, niti milenijske ciljeve globalno. Mi pokušavamo sa ovim milanskim centrom Sva, svo znanje koje smo prikupili na tim područjima u gospodarstvu, u poljoprivredi, u proizvodnji prehrambenih artikala opće hrane, prehrambenoj industriji zapravo objediniti i tu stvoriti jednu platformu gdje će se i na toj bazi razmjene znanja pokušati pomoći da se to ostvari. Mi smo ujedno jedno mjesto na kojem promatramo i prikupljamo sve što se tiče pravnih propisa na tom području proizvodnje hrane. i analiziramo to, jer bitno je, mi želimo postati referentnim centrom u kome će se seminari, različite konferencije organizirati u kojem će se s jedne strane predstavnici znanosti, s druge strane ovih zakonodavaca i onih koji rade na izdavanju novih pravnih propisa sastajati da bi se onda stvorila jedna adekvatna, prikladna infrastruktura koja će nam omogućiti da ostvarimo te ciljeve koje imamo i svladamo hitne krize koje dolaze, a mi znamo da je kriza hrane i kriza gladi jedna kontinuirana na svijetu s raznim žarištima. Dakle, bitno je da Milanskom centru stavimo na raspolaganje i prave dokumente, ne samo za tehničare, ne samo za stručnjake, ne samo za pravnike, nego želimo da našim radom i uvidom mi da sa pravom dokumentacijom možemo bolje raditi. Na taj način djelujemo i na javnost, da njih senzibiliziramo za te probleme, a da politici pomognemo da donese bolje odluke. Predsjedavajući, dakle svjetska izložba Expo 2015. mora se gledati i sagledavati kao prilika koja će nam omogućiti da to ostvarimo. Milano, je tradicionalna zapravo domovina prava, pogotovo u ovoj području prehrambene industrije proizvodnje hrane. I mi želimo raditi za budućnost, želimo postati jedan referentni centar za sve što se u prehrani događa. I želimo postići kroz to tome da se ostvari plan i da se iskorijeni glad u svijetu želimo naravno multilateralne sporazume postići, zauzimati se za dobre stvari. A kad govorimo o budućnosti, mi znam da se moramo konkretno već danas pripremati za tu budućnost. U mojoj profesionalnoj karijeri sam imala već posla i sa profesionalnim organiziranim kriminalom u svijetu, to je bila ona zla strana ali sam vidjela i onu dobru stranu, a to su djeca, budućnost svijeta, globalno sam ih vidjela. I zauzimala sam se jako puno prvo za budućnost te djece, da se iskorijeni i pothranjenost ili glad, izgladnjelost djece, pogotovo u Africi. Mi bi htjeli u Milani isto tako i razvijati i poticati suradnju među narodima i različitim kulturama i tu stalnu razmjenu. Prihvatila sam ponudu raditi za, i za Expo 2015 u ime našeg centra i željeli bi na taj način pridonijeti tome da Expo bude puno više od samo običnog sajma ili izložbe mi se zauzimamo ne i za znanost kao što znamo i za istraživanje i da ljudi shvate i da budu svjesni kako treba pametnije, zdravije, održivije živjeti, koristiti energiju kako bi poboljšali taj svijet. Naravno, mi smo pritom jako svjesni da radimo stalno protiv vremena, jer vrijeme nas na sve brže promjene ali ono ističe svega je malo, manje. Isto tako nas e, muči kontekstu vremena posebno i pravni propisi kojima bi morali dostići to vrijeme koje bježe. Ali to su izazovi kojima se moramo moramo suočiti i riješiti, jer mi ne želimo ovaj svijet ostaviti još lošijim od onog što smo mi naslijedili svoje djece. dakle da ga ostavimo u još lošijem stanju. Kao što smo već rekli, mi želimo provesti prava, želimo se boriti protiv loših regulacija, loših propisa i na kraju da ponovno naglasim, to je članak prvi konvencije o ljudskim pravima iz Ženeve, to je pravo svih ljudi na hranu, pravo da ne gladuju. To je pravo koje mi želimo globalno provesti i pomoći da se ono zaista zaživi. Uvjereni smo da će ga Europa provesti i mislim da onda ćemo na taj način krenuti na ovaj dugi put zajedno koji je pred nama. I nadamo se da ćemo sve države na svijetu moći navesti da prihvate tu konvenciju o ljudskim pravima i adekvatne propise kako bi onda doista zajamčili da ljudi na svijetu ne umiru od gladi. Ali kao što znamo, sa tom temom hrane se moramo pozabaviti u svim njenim fazetama. Ona ima, ima jako puno. Moramo prvo stvoriti za to osnovu u Europi i u cijelom svijetu da ostvarimo svoje ciljeve. Hvala vam na pozornosti. Jako De Castro. Hvala lijepa. Kao prvo predam riječ gospodinu De Castro. Izvolite, profesore. Hvala vam gospodine predsjedniče. Kopravo bih htio zahvaliti gospođi Pomodoro. Hvala vam što ste došli k nama i predstavili ovu inicijativu veznih uz e, centar u Milanu. Expo je naravno jedna važna prigodba, to smo i ovdje u Europskom parlamentu naglasili velika prilika kako bismo se suočili sa izazovima vezanih uz čovečanstvo. S tim naravno vezano iz pitanje opskrbe prehrambenim proizvodima, pitanje pristupa prehrambenim proizvodima, to je nešto čime smo se već više puta bavili. Ovu prezentaciju ću s tim više E, moći cijeniti jer smo imali već nekoliko saslušanja s tim u vezi kao što je to i predsjedavajući rekao i mislim da bismo s ovom inicijativom e, moći razraditi i jednu rezoluciju. To su koordinatori već i odlučili. U idućih nekoliko tjedana ćemo imati rezoluciju s tim u vezi, tako da će i Europski parlament moći dati svoj doprinos za Expo u Milanu ove godine. teme naravno imaju veze sa temama kojima se mi bavimo u našem odboru. Radi se o upravljanju prirodnim resursima, upravljanju vodom, o bacanju prehrambenih proizvoda. U proteklom smo sazivu unutar našeg odbora već usvojili jednu vrlo važnu rezoluciju o bacanju, uzlovnom trošenju prehrambenih proizvoda. Postoje s tim u vezi mnoge inicijative i mi se nadamo da će komisija pod gospodinom Junckerom tu se aktivirati kako bismo poduzeli konkretne mjere protiv bacanja prehrambenih proizvoda i hrane. Dobro, Expo nas sada suočava i s nekim izazovima. Imamo veliki paradoks. Jer s druge strane imamo sve više osoba koji pate od pretilosti, od prekomjerne težine, Znamo isto tako da se u nekim državama troši previše prehrambenih proizvoda, a zatim postoji s druge strane pothranjenost, manjak prehrambenih proizvoda u drugim dijelovima svijeta. Taj paradoks je nešto što moramo riješiti. Moramo naći prava rješenja na to. A kao prvo se naravno moramo postaviti ta pitanja. A Expo je upravo prilika za to da postavimo ta pitanja cijelom svijetu, kako dakle da riješimo taj e, veliki paradoks. A kao što smo već čuli, Expo nas nam može pomoći da pravno gledano riješimo neke probleme, jer mnoge prepreke pri pristupu prehrambenim i prirodnim resursima se stvaraju zato što ne postoje odgovarajući propisi na drugim kontinentima. To je vezano iz, e, i uz problem otimanja poljoprivrednih površina. S tim u vezi ne postoje nikakve konkretne inicijative koje bi bili smo protiv toga. Još jednom želim zahvaliti gospođi Pomodoro na njenom prisustvu. Mi bismo vam bili zahvalni isto tako ako e, biste nam ostavili vašu prezentaciju koju bismo zatim iskoristili za izradu naše rezolucije. Hvala vam lijepa. Gospodin Zulo Izvolite. Grazie Presidente, grazie Presidente Pomodoro. Ho ascoltato con attenzione... Hvala vam, hvala gospođo Pomodoro. Ja sam vas pažljivo poslušao. I ja sam vrlo pozitivno iznenađen. Ne radi se tu samo o aspektima poduzetništva i e, poslovnog djelovanja. Radi se i o tome da će se Expo sad iskoristiti i u druge svrhe. Radi se o sigurnosti hrane i pravu na prehrambenim proizvodama. to znači pravu na visoko kvalitetnu prehranu. Kada govorimo o visoko kvalitetnoj prehrani, onda se tu ne radi samo o sanitarnim aspektima. Kada govorimo o kvaliteti, onda se moramo prije svega usredotočiti na okoliš, na etičke i socijalne aspekte. to su oni aspekti s kojima se mi trebamo baviti na ekspu. Ako doista želimo ostvariti e, kulturnu promjenu. EXPO i sve što se događa oko tog događaja trebamo smatrati velikom prilikom. Ali to će nam uspjeti samo ako uspijemo promijeniti način razmišljanja o tome jer e, priroda, okoliš, prehrana, to je nešto čime, čemu trebamo pristupiti drugačije nego do sad. To je, bi bilo nešto e, od čega bi imali korist svi. Nadam se da će ta pažnja doista biti usmjerena na Expo. Nadam se da Expo neće biti samo jedan kratki trenutak nakon čega će opet doći do e, zastoja. Hvala, gospodin Donta. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. U ime mog kluba zastupnika bih htio zahvaliti gospođi Pomodoro na njenom izlaganju. Univerzalna izložba u kolektivnoj podsvijesti predstavlja priliku da se naglasi napredak. A Milan, Italija je u okviru te univerzalne izložbe odlučio naglasiti jedan aspekt koji mnogi u um, drugim dijelovima svijeta smatraju stvarom prošlosti. A prehrana, prehrambeni proizvodi, dostupnost prehrambenih proizvoda, to su i dalje teme koje će nas zabrinjavati u budućnosti i to je nešto s čime će se svijet najteže um, morati nositi uz naravno pitanje energije. Dakle, Drago mi je što je ta tema odabrana za svjetsku izložbu, to je isto tako nešto što mi unutar ovog odbora trebamo iskoristiti i trebamo popratiti vas, gospođo, u vašim inicijativama, jer prehrana je isto tako jedna vrsta kulturnog dobra. A kroz ono što će se dogoditi u Milanu, poslat ćemo cijelom svijetu poruku koja bi trebala biti trajna poruka i mislim da je to svrha vaše inicijative i stoga bih vam htio zahvaliti što ste nam održali ovu prezentaciju i želimo vas podržati u toj budućoj inicijativi. Pa, dziękuję, pa Hvala, gospodin zastupnik Enju. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja sam poslušao Paula de Castro i on je spominjao bacanje. Bez sumnje, mnogo toga se baca u e, prehrambenom lancu i mislim da tu postoje dvije točke i htio bih vas, gospođo, upitati za vaše mišljenje. Kao prvo, bacanje hrane kao takvo u prošlosti se koristilo za prehranu svinja. Nije se tu radilo o tome da je to bilo tako nužno, ali tako se to zvalo. Zatim bismo mi e, pojeli svinje a sada je problem da se to može povezati sa možda prijenosom e, životinskih bolesti. Vidjeli smo da je u Britaniji jedna epidemija e, krenula upravo iz jedne, e, jednog uzgojišta svinja. Ali, unatoč tome, svinje jedu dakle tu hranu. Smatrali gospođa da postoji koristan element u tome ili je to sastavni dio prošlosti, nešto čemu se nikad više nećemo moći vratiti. Zatim, drugi dio bacanja otpada je u, je u klaonicama, a znamo da što god činili ne smijemo s istom vrstom hraniti istu vrstu životinje i ne bismo nikako trebali preživačima davati e, kao prehranu e, proteinsku hranu, ali ne postoji problem da se s istom takvom hranom e, hrane, na primjer, perad. Dakle, bitno je samo da se ne hrani ista životinska vrsta sa tom vrstom, ali ako se to miješa, onda je to u redu. A postoji jedno odupiranje od strane javnosti e, protiv toga, a ja vas želim pitati jesmo li spremni to učiniti i što vi mislite o tome. Hvala vam. Hvala vam. Tu vidimo pripremu, vidimo novu kvalitetu. To je već prerađeno samo da vam to kažem. Sljedeća zastupnica, izvolite. Gospođa Palcen, hvala vam. Gospodine predsjedavatelju, hvala vam gospođo Pomodolo što ste ovdje s nama. Situacija je takva da budućnost čovečanstva određuje sam broj stanovnika koji će živjeti na toj zemlji. Imaćemo 10-11 milijardi stanovnika u ljučih nekoliko godina na našoj planeti, ali e, poljoprivredno obradive površine će ostati iste i nećemo niti u međuvremenu osvojiti neki drugi planet. Zbog toga je vrlo važno suočiti se s tim ogromnim izazovom što se tiče povećanja u broju stanovništva. Potrebno nam je dovoljno pitke vode, potrebno nam je dovoljno hrane, moramo održati biološku raznolikost ako želimo preživjeti. možemo stvoriti, moramo stvoriti dostatnu količinu prehrambenih proizvoda. I samo po sebi je razumljivo da bi prehrambeni lanac trebao biti organiziran na učinkovitiji način nego što je to slučaj danas. To je dakle dio te cijele slike. Ja sam dovoljno stara vlastita mišljenja o tome. Tijekom drugog svjetskog rata sam kao dijete doživjela glad. Bila sam gladna i zbog toga imam poseban odnos e, s ovom tematikom. Vrlo često kada govorimo o prehrambenim proizvodima zaboravljamo na solidarnost, govorimo o kakvoći, ali ne bismo li trebali više pripaziti na to da poboljšamo solidarnost. Mi smo sve deblji i deblji, a milijuni djece gladuju. Ne moramo otputovati vrlo daleko da bismo to vidjeli, dovoljno je da odemo u Libanon, u jedan izbjeglički logor i da vidimo kako tamo izgleda pitanje opskrbe e, poljoprivrednim proizvodima, prehrambenim proizvodima. Ja imam s tim u vezi vlastita sjećanja koja su značajno obilježila moje razmišljanja. Ja sam u to doba imala pet godina i doista sam se veselila tome da ću jednom kad nastupi mir moći prestati biti gladna. Isto tako sam se bojala da ću se debljati, a ako sam debela, debela onda ću biti i zgodnija, tako sam barem tada razmišljala. Hvala vam lijepa na ovim diljivim e, detaljima. Gospodin Rope je zadnji govnik koji će zaključiti raspravu.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 i to vrlo važan dio naše prehrane. Mene zanima imate li bilo kakvih prijedloga jer vidimo razilaženje u svijetu, razlike u Europi što se tiče razina prihoda i e, standarda života. Postoje ljudi koji svaki dan jedu što god žele, e, koliko god žele i oni mogu izabrati najkvalitetniju hranu. No postoje mnogi ljudi koji žive ispod praga siromaštva, i oni mogu, kao što je gospođa Paulsen rekla, jesti samo ograničeno tijekom dana ili kada, dođe do, kada dođu posebni praznici pa se nešto mogu priušiti. Dakle, kako možemo osigurati pravilnu prehranu na temelju E, određene količine kalorija, određenog potrošačkog e, paketa, potrošačke košarice ili e, kada to stavimo u odnos sa plaćama, minimalnim plaćama u Europi, jer imamo pritom i osobe s invaliditetom, osobe koje žive same, bez obitelji koje se može o njima pobrinuti. Dakle, kako možemo to pravo na hranu učiniti dijelom prakse, da to ne ostane samo na papiru, kako to možemo u stvarnosti implementirati. Hvala. Hvala lijepa. Na izjavama zastupnika. Sada bih vas zamolio, gospođo Pomodoro, da se kratko o ovome izjasnite. contenta che mi sia stata offerta questa opportunità e la ringrazio davvero molto, Presidente. Jako sam sretna što mi je pružena ova prilika razgovarati s vama. Hvala predsjedniče. Na temelju ovih pitanja koja su mi postavljena, uvidjela sam koji se značaj pridaje ovome. I možda nam je ovo jedinstvena prilika. I koja proističe iz ove teme, koja je odabrana za svjetsku izložbu 2015. godine. Potpuno se slažem kada se kaže da ne možemo propustiti tu priliku. Ona je iznimno povezana s pitanjem zaštite okoliša, prirodom, korištenjem vodnih resursa, alokacijom proizvodnih sredstava te distribucijom prehrambenih proizvoda. Spominje su također i biološka raznolikost eh, i potrebe raznih zemalja. Sve ovo naravno ne smije biti korisno za malobrojne, a štetno za mnogobrojne. Podsjetilo se na to da je cijela svjetska izložba dovedena u opasnost da se pretvori u ogroman, sjajan izlog u kojem će se predstavljati odnosno odvijati izvanredna predstava, dakle na divnoj sceni, a onda bez ikakva slijeda. I taj način igranja predstave bio bi takav da bi značaj, ono sve što je predstavljala ta predstava bilo jako brzo zaboravljeno i onda bismo imali samo praznu scenu, prazan izlog. I to je jedan od razloga zbog kojih sam ja ovdje. I zahvaljujem onima koji su izrazili svoju solidarnost s svojim projektom. Naime, prije svega trebamo promijeniti, napraviti kulturne promjene glede pristupa, način kako se pristupa problemima čovečanstva. Temeljni problem naravno je pitanje preživljavanja, to se ne može zanijekati. I jasno je kada je taj problem posrijedi, da se na njega nadovezuju neka pitanja načelne prirode, neću se vraćati na to, ali moramo izbjegavati da pomješamo velika, velike načelne izjave i želje da se slijedi, da se nastavi s radom koji bi mogao e, biti pretočen u stvarne rezultate. Što se tih tema tiče, mislim da bismo mogli zamisliti da se naš svijet, naš lijepi planet, jedini kojim raspolažemo, da ga uništavamo svojim vlastitim rukama, gazimo prirodu, prisvajamo si je, a u biti ona pripada svima, a ne samo nekolicini. U biti, osnovna tema prehrane, tema koja se tiče ukupnog čovječanstva, dakle velike opasnosti, velike poteškoće, povez, poveznica sa e, klimatskim promjenama, analiza prošlosti i tako dalje. raznolikost novih prehrambenih e, ciklusa koji su zasigurno povezani međusobno ali su također povezani sa uništavanjem prirode. Sve to nas navodi do zaključka kako nam preostaje malo vremena da e, dođemo do, do sporazuma. I kakva je ta ideja rasprave u ovom snu sanjanom otvorenih očiju? Da, tu se radi o snovima, naravno, ali sanjamo upravo zato što smo okrenuti prema budućnosti i želimo se okrenuti na nešto konkretno jer znamo na čemu radimo i na temelju čega radimo. I to može biti napravljeno samo ako izrazimo pravu solidarnost i vidimo da li smo u stanju uspostaviti minimalna pravila kao što kažu u jednim narodima, koji vrijede za sve i koji će svi poštovati, jer lijepo je to imati pravila, ali ničem ne služe ako ih se svi ne drže. Dakle, svi se trebaju držati pravila, svi ih trebaju ratificirati i provesti. I tako će moći biti prehrana biti zajamčena za sve sudionike našeg društva i našeg planeta. Potpuno sam svjesna da se ovdje radi o dugom roku, isto tako i o osvještavanju postojećih ograničenja. Iz tog razloga sam u potpunosti sigurna da ono što možemo napraviti, da se ono što se može napraviti mora biti utemeljeno na solidarnosti i e, počev od nekih minimalnih zajedničkih pravila. Moramo znati što želimo napraviti. Evo jedan primjer. Dubaj 2020. To je izložba tehnologije i inovacija. Zašto dakle mislimo da trebamo napraviti jednu premosnicu sa 2020. i da svjetska izložba to treba napraviti? Pa zato što inovacije nam mogu omogućiti da riješimo konkretne, praktične probleme, važne probleme, poput onih koji su spomenuti. Ako ima je cilj da se prehrani cijeli planet. Posljedno mi je pitanje što mislim o bacanju hrane. I o prehrani svinja s tim. Dakle, čikaška, čikaški metod koji je skoro čitav stoljeće primjenjivan, To je bio pravi primjer o tome kako je Chicago funkcionirao na svjetskoj izložbi u Chicagu. Oko klaonice je stvoren uh, Wealth City, grad blagostanja, ali ta je politika nastavljena tako što su se koristili otpadi iz klaonice, ne samo kako bi se prehranilo prežvare, već kako bi se stvaralo pravilo i gnojivo koje je kasnije distribuirano po cijelom svijetu i tako se stvarao kapital. postavljeno mi je pitanje da li je to točno ili nije. Ne mogu odgovoriti na to pitanje jer to nije u mojoj nadležnosti, odnosno nisam stručan za to, ali mogu reći nešto o e, od bacanju hrane, ali isto tako i mogu govoriti o fenomenu pretilosti i o gladi u svijetu. Jer sve je to e, nešto što se upisuje taj veliki diskurs koji je sadržan u platformi svjetske izložbe Expo 2015. i u vašoj borbi za protiv bacanja hrane i cilje je dakle da se baca što manje, da se nađe prava ravnoteža, da se koriste na najbolji način razni otpad. No, to nije u mojoj nadležnosti, te neću se ovdje očitovati u stvarima koje mi nisu dovoljno poznate, ali sigurno je da taj fenomen opće prirodbe ima za cilj da smanjuje bacanje hrane i da je to sve povezano u platformi koju biste trebali analizirati. Evo, zahvaljujem. Nadam se da niste izgubili vrijeme slušajući me i želim vam još jednu stvar reći. Ovo što smo mi zamislili je paradoksalno, jer to bi trebao predstavljati zaključak e, svjetske izložbe 2015. godine. To je dugotrajan postupak kojemu je cilj dakle, da se nauče neke stvari i da se na temelju toga naprave e, udruženja, udruživanja kojima je cilj dakle, da se konsolidiraju znanja, postojeća znanja, znanja na raspolaganju, da ih stavi e, da se koristi za dobrobit čovječanstva. ne samo da bude u službi obogaćivanja malog broja ljudi. Evo, to su neke početne hipoteze, a ja bih vama isto postavila pitanje, vama, članovima ovog odbora, ali i općenito parlamentu, a to je možete li nam pomoći na tom putu? Dakle, na tom putu iskustva, znanja, ali to isto tako rasprava o tome što možemo proizvoditi da to bude korisno za sve, a ne samo za nekolicinu. Dobrim Hvala, hvala Mislim da je ovo doista bio dobar moto, ovo što je rekao gospodin Dontan Milan bi trebao odaslati poruku cijelom svijetu. Dakle, poruku veznih uz sigurnost prehrambenih proizvoda, uz kvalitetu prehrambenih proizvoda, pristup hrani koji trebamo zajamčiti, zatim pitanja inovacija na ovom području. Dakle, doista mislim da je rad ovog centra u Milanu, čiji ste vi predsjednik, vrlo dobro, vrlo dobro radi. S tim u vezi i vi ste na neki način naša veleposlanica, naša veleposlanica sada a gospodin De Castro je naš e, predstavnik na toj svjetskoj izložbi u Milanu i pravo se nam s tim u vezi još dosta posla budući da se naš e, odbor vrlo aktivno priprema na tu svjetsku izložbu kako bismo mogli sudjelovati u tome koja će se zatim poruka iz Milana odaslati u čitav svijet. Hvala vam lijepa gospođo Pomodoro. Mi sada moramo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o jednom kratkom izlaganju e, predstavnika iz službe za e, znanstvenu obradu i istraživanje iz EPRS-a. Ovdje se radi o tome kako ta glavna uprava može podržati naš rad. 1. studnog 2013. godine je stvorena ta opća, to glavna uprava. E, više službi se tu ujedinilo u tu glavnu upravu sa ciljem da podržavaju rad odbora i zastupnika. Razni Razne uprave su bile s time pogođene, na primjer uprava za knjižnicu, koja je bila e, tada pod glavnom upravom PRES, zatim uprava za procjenu rizika i e, europsku dodatnu vrijednost. E, oni su dakle objedinjeni u, jednu potpuno novu upravu, u jedan istraživački centar za zastupnike, gdje se radi o tome da se pripremaju općenito informacije, ali i vrlo specifične i kratko sročene informacije za pojedine zastupnike. Radi se u tome da putem analize i istraživanja E, prenosimo zastupnicima one tendencije koje su vrlo bitne, a tako nešto imaju i drugi, druge parlamentarne strukture u svijetu. Glavna uprava EPRS ima tri uprava, uprava C se bavi studijama o učinku i europskoj dodatnoj vrijednosti i ona ima šest jedinica. Kao prvo, ex ante procjena učinka, zatim ex post procjena učinka, zatim europska donana vrijednost, e, znanstvena predviđanja, e, pregled nad Europskim vijećem i procjena učinaka naših politika. S nama je vršitelj dužnosti glavnog ravnatelja iz uprave C, to je gospodin Jozef Dan, koji je prihvatio doći k nama i obavijestiti nas o ovim uslugama koje stoje na raspolaganju zastupnicima. Tu nas je dosta malo prisutno i stoga e, bismo vas zamolili kada bi se nam mogli napismeno predati vaše izlaganje kako bismo to mogli proslijediti drugim zastupnicima jer nas to jako zanima i jako e, bi to cijenili. Hvala. Hvala. Ja ću vam sada predstaviti novu upravu koja je evo, Imate godinu dana, dakle, dosta je novo i kao što ste rekli, predsjedniče, imamo tri ključne komponente, dakle, to je knjižnica koja je postojala i ranije, IPRS, dakle, parlamentarna istraživanja Europskog parlamenta, imamo također i e, uslugu istraživanja za zastupnike, koji je na raspolaganju zastupnicima pojedinačno i ima još treća E, uprava koju ja vodim, a tu se radi o e, ocjeni učinka i dodane vrijednosti. Dakle, opća e, svrha ove uprave jeste da pomaže odborima i stavim na raspolaganje alate, instrumente za nadzor, za pregled učinkovitosti rada odbora. Mislim da je opća uprava stvorena na temelju ocjene e, da je Europski parlament e, jak, jak e, u proizvodnje mandmana, ali možda nedovoljno jak u ovoj pripremnoj fazi ili naknadnoj fazi. Te naša uloga, dakle, da imamo jači politički pristup e, pri odborima, da se, da se osnaži politički pristup odborima. Dakle, tu se radi o tome kako možemo pomoći odborima, kako pomoći vašem odboru i mi to radimo uglavnom na tri različita načina. Evo, ako dopustite, e, ja bih malo opisao proaktivni rad, dakle mi pružamo podršku za zakonodavni e, rad, dakle to je takozvani europska ocjena dodane vrijednosti, to je članak 225 koji daje Europskom parlamentu pravo na pokretanje inicijativa i ispravite me ukoliko griješimo u prethodnoj raspravi je gospodin De Castro rekao da čeka da gospodin Juncker iznese prijedlog o e, bacanju hrane, ali naravno ako e, do toga ne dođe, onda ovaj odbor ima pravo na, e, na temelju članka 225. da pokrene e, inicijativu i da vrši pritisak tako na komisiju da e, iznese prijedlog i to prijedlog koji će odgovarati zahtjevima vašeg odbora. Kao drugo malo gledano imamo zadatak kvantificiranja, dakle da pomognemo odborima da kvantitativno odrede svoje prioritete i za to radimo, izrađujemo ove dokumente koji se mogu baviti e, konkretnim e, e, temama, dakle trošak nepostojanja, na primjer obrane, jedinstvene obrane u Europi, evo to radimo, dakle zatim pod ovom stavkom gledanja u budućnost, da tako kažemo. Imamo tu i e, sto. E, vidim da je ovdje jedna e, zastupnica koja aktivno djeluje u okviru stoje. Mi radimo na izradi tehnoloških mogućnosti za prehranjivanje 10 milijardi stanovnika na planetu. i e, ukoliko stvari e, nastave da se organiziraju na ovaj način kao što to do sada ide, teško ćemo uspjeti zadovoljiti te potrebe. E, kao što je gospođa Pomodor rekla, ne znam da li vam je zanimljivo, dakle da, da, radimo na e, ovim pitanjima, ali možda se mogu koristiti instrumenti koji su stavljen, koje panel stoje stavljen na raspolaganje i Zatim imamo još jednu E, važnu stvar, to je ex post e, ocjena učinka i za vaš e, odbor smo u listopadu prošle godine napravili jednu ocjenu, evaluaciju koja je stavljena na raspolaganje i tu se radilo o biološkoj proizvodnji i labeliranju. Onda smo napravili jednu inicijativnu ocjenu to je jedan tipičan dokument na kojem radimo, to je dakle analiza eh, ocjene učinka komisije i tu se radi isto tako istražuju koje su potencijalne, mm, potencijalne nedostaci na koje bi, e, koje bi odbor mogao poboljšati. Što se tiče provedbe, naš glavni cilj jeste dakle da također da podrža, pružamo podršku vašem odboru kada radite e, izvješća o provedbi. Tu nema nikakvih kvota. Znate da je prije bilo e, ograničenje na jedan, e, jedan, jedno izvješće na vlastnu inicijativu ranije, ali ta je restrikcija u, izbrisana, uklonili su je na konferenciji predsjednika, dakle sad više nema nikakvih kvota i ograničenja. E, i mi tu možemo dakle e, pružiti svoju podršku. Naravno, ukoliko se bolje ocjenjuje rad, onda to može biti od za budući zakonodavni rad. I evo ga treća važna stvar, radimo eksante ocjenu učinka. To je dakle način na koji pružamo podršku odborima kada ste u samom e, početku rada i kada analizirate ocjenu učinka komisije. Mi tu izrađujemo analizu od 6 e, do 8 stranica kako bismo pomogli odborima i možemo napraviti i e, detaljnije ocjenu učinka ukoliko to odbor ocjeni da je potrebno, možemo analizirati neku konkretnu, detaljnu e, oblast ili točku koju eventualno komisija u svojoj ocjeni učinka nije ili nije dovoljno ocijenila. Zatim ocjena učinka e, e, amandmana, to je nešto što ne radimo često, ali evo ga nedavno smo dobili zahtjev od odbora da napravimo Eh, ocjenu učinka eh, važnih amandmana. Mislim da postoji određeni broj argumenata, eh, jer ako ima nekih važnih amandmana koji idu sve do trijaloga, onda postoji čitva argumentacija, opravdanje za amandmane i to, to je nešto moglo biti od pomoći za transparentnost i opravdanje amandmana onda kada su ti amandmani uveliko različiti od inicijalnog prijedloga. Ove ocjene učenika naravno su stvari koje prema odluci konferencije e, predsjednika nešto što je eksternalizirano upravo radi neovisnosti istraživačkog rada. I to je nešto na čemu se radi. Dakle, mi možemo pomagati u svim etapama e, vašeg rada možemo sistematično pomagati u svakoj etapi glede ocjene učinka. Imamo čitav niz proizvoda, da tako kažem, radili smo s velikim brojem odbora, među kojima i vaš. Naravno imamo čitav niz e, dokumenata koji e, ilustriraju na čemu e, mi sve radimo i što sve ocjenjujemo. Evaluiramo tu je e, tu se vidi da s kojim izvorima radimo, koja je razlika između izbora i to su jako konkretni dokumenti koji mogu e, pomoći e, vašem radu. Nadam se da je ovo bilo zadovoljavajuće i ne predugo predsjedavajući. Najljepša hvala na vašoj pozornosti. Ja sam spreman naravno odgovoriti na svaka vaša eventualna pitanja. Hvala. Bardzo dziękuję panu za prezentację, ale także Hvala vam lijepa na vašim izlaganjima. Također vam želim zahvaliti na svim dokumentima, materijalima koje ste izradili, koje ćete još izraditi. Ja ih već koristim i moram stvarno reći da su sadržano gledano jako dragocijeni. To mogu reći isto tako kao osoba koja se bavi znanošću, koja podučava na određenim sveučilištima. Gospodin Europeje, E, e, Hvala lijepa na vašem izlaganju. Ta služba je jako korisna. koja proizvodi vrlo visoko kvalitetne dokumente. Ja nemam jako veliko iskustvo s radom u ovoj instituciji i htio bih priopitati nešto vezano uz praktični postupak. Tko vam se treba obratiti? Je li to odbor ili vam se može obratiti individualni zastupnik možemo li vam postaviti pitanje o jednom e, određenom problemu u njegovoj cijelosti ili možemo postaviti pitanje vezanih uz određene aspekte jednog problema. Također e, dajete određene studije na izradu vanjskim službama, koliko to košta i kako je to organizirano. Hvala. To bardzo, o Hvala lijepa, gospodine ravnatelju, ako možete odgovoriti. Um, Hvala vam lijepa procjena rizika i e, europska dodatna vrijednost nešto što radi samo za, što se radi samo za odbor. Dakle, taj postupak se pokreće na zahtjev odbora, najčešće na zahtjev odluke koordinatora i odbora koji odluče da žele procjenu učinka veznih uz neke amandmane ili drugo. Dakle, mi tako odgovaramo na taj zahtjev. Što se tiče administrativnih izvješća i provedbenih izvješća, taj postupak je automatski Dakle, kad dobijemo zahtjev, odmah ćemo zatim provesti procjenu učinka i procjenu europske dodane vrijednosti i zatim izrađujemo taj dokument tako da odgovara rezoluciji koju želi usvojiti odbor. Dakle, dobivamo informacije iz nekoliko izvora, ali mi uzimamo u obzir samo argumente koje smatramo da bi vama mogli poslužiti za vaš rad. Postoji još jedan drugi dio našeg odjela, to je... E, istraživački centar za zastupnike Members Research Service koji odgovara na zahtjeve pojedinih zastupnika. Ne znam, postoji li neko ograničenje što se tiče zahtjeva, mislim da se razlikuju zahtjevi za briefinge ili zahtjevi za uvid nekog dokumenta u knjižnici, na primjer. I na posljedku pitali ste kako zada ovo financijski. Imamo 900 tisuća eura na primjer e, u ovom razdoblju. To pokriva sve odbore. To možda i nije tako veliko velikodušno koliko služi. Naravno e, to visi jako o broju zahtjeva koje smo, zaprimili. Nadam se da to odgovara na vaše pitanje. Bardzo dziękuję. Chcę Hvala. Mislim da su usluge biblioteke se u međuvremenu sjajno razvili i pripremljene informacije dolaze na vrlo, vrlo dobro, vrlo su dobro pripremljene, dolaze na jedan vrlo čitljivom izdanju i to bih vas molio onda da i koristite. A, mislim da nam je to naime sjajna potpora jer jako je važno što znati što mi ovdje za vrijeme našeg mandata, našeg saziva Europskog parlamenta možemo koristiti. Mislim da naš rad za naše izjave, za sve naše pripreme je vrlo bitno koristiti sva ta pomagala i evo tu sjajno pripremljen materijale iz biblioteke. A prije nego što vam završno zahvalim, ja bih vas lijepo molio da takvu jednu sažet informaciju e, pripremite i za naše ostale zastupnike. Danas je već četvrtak, imali smo vrlo intenzivan radni tjedan, jučer smo imali duge i teške sjednice, radne sastanke, tako da nas je danas relativno malo preostalo. Ali vama posebno hvala na koncentraciji što ste zaostali s nama i time bi mogli završiti ovu točku dnevnog reda. No, oprostite, Zaboravili smo još nešto, gospođa Petrova Kao predstavnica Agri odbora u STOA panelu zahvaliti na povjerenju koje mi je ukazano pohvaliti rad ovdje prisutnih e, predstavnika i direktora i reći da naravno da stojim na raspolaganju za daljnju suradnju za sve ono što će e, odbor smatrati da je potrebno inicirati u okviru stoa panela ali isto tako ukoliko će e, unutar same stoje biti određenih prijedloga za stavljanje nekih tema na dnevni red našeg odbora. Hvala lijepo. Hvala lijepo, gospođo Petir. Ovo je zbilja bila jedna vrlo, vrlo bogata sjednica, barem što se sadržaja i tema tiče. I mislim da je da su sada nastupila vremena u kojima se možemo više posvetiti sadržajima i to stručnim sadržajima, barem što se studija tiče koje se rade, kako bismo onda doista našu e, poljoprivrednu politiku i mi sa svoje strane maksimalno dobro pripremili. Stvarno je došlo vrijeme za to po mom mišljenju. Te raznovrsne teme, taj sjase tema o kojima smo govorili, kojima su govorili e, predstavnici klubova zastupnika isto tako to ćemo sve dobro obraditi i sažeti. A mislim da je došlo i pravo vrijeme da vas obavijestimo kako smatramo da vi možete zapravo prihvatiti možete prihvatiti ono što su predsjednici klubova zastupnika dogovorili. Dakle, naša sljedeća sjednica bit će 27. siječnja, imat ćemo posebnu sjednicu koju ćemo imati izvanredno saslušanje o paketu mjera u vezi mlječne industrije. Jedna vrlo teška i vrlo osjetljiva tema, prema tome očekujem E, opsežne, pa čak kad, kad i teške diskusije. Mislim da ćemo imati jako puno javljanja za riječ od jedne minute, koji će biti zamorni, da pohvatamo sve argumente, naravno. Znači, i zatim od 15.30 do 18, dakle prije podnevni i poslije podnevni termin za 27. siječnja. Ako vi sad više nemate drugih pitanja, ja bih zaključio sastanak. Mi smo se držali vremena. vrlo je neugodno kad moramo neko ko sudjeluje u našoj diskusiji prekidati, pogotovo kad dođu stručnjaci koji nam različite stvari prezentiraju, ali eto uspjeli smo nekako izaći na kraj s radnim vremenom, i našim vremenskim okvirom. Vama želim sretan put svojim kućama. Sljedeći put se sastajemo, kao što smo rekli, na sastanku posvećenom mlječnoj industriji, a sada hvala lijepo i prevodiocima i sretan put svima kući. Doviđenja.